izjava predsjednika komisije o stanju u Uniji. Iznimno mi je drago što ponovno mogu pozdraviti predsjednika komisije gospodina Junckera koji će ponovno govoriti na plenarnoj o stanju u Uniji. Riječ je o trenutku u kojem trebamo razmisliti o svemu što se dogodilo u protekloj godini o aktivnostima, ali isto tako trebamo voditi raspravu o smjernicama za budućnost. Ovaj govor je stoga bitan sastavni element demokracije u Europskoj uniji, a danas ćemo po drugi puta imati priliku čuti izjavu predsjednika komisije o stanju u Uniji. Vi ste rekli, citirat ću, da ste proizvod demokratskog procesa ozdravljenja. Čak i ako niste proizvod, ipak je ta formulacija točna, jer zajedno sa Europskim parlamentom 2014. ste eh, donijeli još jedan dodatni element eh, parlamentarne demokracije u Europsku uniju. To je iznimno važan put kojim dalje moramo ići u ovoj instituciji svi zajedno. Danas smo ovdje doživjeli nevjerojatnu e, medijsku pažnju i očito je da je govor o stanju u Uniji predsjednika komisije izvanredan događaj u cjelogodišnjim aktivnostima Europskog parlamenta. Nedvojbeno stojimo pred povijesnim izazovima što se tiče razvoja našeg kontinenta i Europske unije. Predsjednik Juncker drži ovo izlaganje dva dana prije sastanka šefova država i vlada u Bratislavi. Sada zajedno sa Europskim parlamentom imamo šansu pokazati slogu i dati time poruku koja je hitno potrebna Europi. Znam eh, da ste uložili veliki trud u pripreme za ovaj govor i sada dopustite da dam eh, riječ eh, predsjedniku komisije koji će održati govor o stanju u Uniji. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici, gospodine predsjedniče vijeća, uvažene kolegice i kolege. Prije godinu dana u rujnu 2015. održao sam govor o stanju u Uniji i tada sam konstatirao da ima puno toga što treba popraviti u Uniji. Rekao sam da nema u našoj Europskoj uniji dovoljno Europe i nema dovoljno Unije. Godinu dana kasnije još uvijek stoji ova procjena unatoč e, napretku koji smo ostvarili. Postoje mnoge stvari koje se nisu poboljšale. Za procijeniti je da je to povezano sa nekim e, elementima krize s kojom smo suočeni u Europskoj uniji. E, broj je područja u kojima trebamo e, surađivati je velika, broj područja u kojima doista surađujemo je premali. Osim toga, prednost se daje nacionalnim interesima. E, ću potpuno jasan. Europske integracije ne mogu se e, obavljati na uštrb nacionalnih interesa jer ne možemo na taj način ostvariti jedinstvo jer Europa ne može postati talionica u kojoj će postojati jedna bezoblična masa. Europa živi od svoje raznolikosti. E, komisija nema namjeru, iako se to često tvrdi, E, uništiti e, nacionalne države. Mi nismo nihilisti, nismo ni oni koji su protiv e, kršćana, oni koji žele uništavati. Ne, mi želimo graditi. I mi smo oni koji žele bolju Europu. Europa se ne nalazi na putu da postane država. Europa nikada ne smije i neće postati jedna jedinstvena država. E, međutim, prečesto postoje e, pukotine, razlike, jazovi i rascjepkanost. A to otvara prostor e, za populizam. Međutim, populizam neće dovesti do rješenja problema. Naprotiv, populizam dovodi do problema i moramo se boriti protiv toga. Više nego ikada prije došao je trenutak da vidimo kakva je situacija. Nezaposlenost u Europi je i nadalje previsoka. Iako smo od 2013. do danas otvorili osam eh, milijuna novih radnih mjesta i došlo je do poboljšanja situacije što se tiče zapošljavanja. Međutim, još uvijek postoji velika socijalna nejednakost i zato moramo e, hitno dalje raditi na poboljšanju zaštite socijalnih prava i to ćemo raditi s puno energije i entuzijazma. Europa nije dovoljno socijalni projekt i to moramo promijeniti. Stanje zaduženosti u Europskoj uniji i nadalje je previsoko iako je razina deficita sa prosjeka od 6,3% eh, smanjena na 0,1%. Pakt za stabilnost dakle pokazuje određene rezultate. To ne smije postati pakt za fleksibilnost. To je nešto što se mora primjenjivati uz inteligentnu fleksibilnost i to na način da ne koči rast niti mu e, stavlja prepreke na put. Što se tiče snimanja stanja, moramo e, pogledati kako nas vide drugi, naši prijatelji i partneri diljem svijeta. E, svima je žao što je došlo do odluke o Brexitu i često se pitamo je li ova britanska odluka početak dezintegracije Europske unije. Ovdje sada moram reći da mi poštujemo, a istodobno žalimo zbog britanske odluke. Međutim, Europska unija sama po sebi nije ugrožena. Bilo bi nam drago ukoliko bi Britanci što prije podnijeli zahtjev za izlaskom iz Europske unije kako bismo stali na kraj eh, svakodnevnim previranjima i nesigurnosti. Na taj način naš odnos s Velikom Britanijom koji mora ostati prijateljski e, trebamo preurediti. A to znači da samo oni mogu imati neograničeni pristup jedinstvenom tržištu koji preuzimaju obvezu slobode kretanja jer neće postojati jedinstveno tržište a la carte. Naši partneri sve više postavljaju pitanje o tome je li Europska unija spremna i voljna sklapati trgovinske sporazume s ostatkom svijeta. Mi smo najveća trgovinska sila na svijetu i imamo trgovinske sporazume sa 140 zemalja na svijetu. Ja nisam e, slijepi fanatik. Međutim, ja se zalažem e, za to da ne smijemo zanemariti aspekt zapošljavanja što se tiče trgovinskih sporazuma. Trgovina znači e, više posla, više radnih mjesta. 30 milijuna radnih mjesta ovise o izvozu. Jedno od sedam radnih mjesta u Europi ovisi o izvozu u druge dijelove svijeta e, milijarda više izvoznog volumena dovodi do 14.000 tisuća dodatnih radnih mjesta u Europi. Upravo zato izrijekom se zalažem za sklapanje trgovinskog sporazuma s Kanadom. To je najbolji sporazum i najnapredniji koji smo do sada sklopili. Jamstva koja su nam potrebna mogu se precizirati u raznim parlamentarnim e, procedurama i e, sva otvorena pitanja mogu se ukloniti. Međutim, e, dodatna pregovaranja, dodatnih pregovaranja neće biti. Naši partneri diljem svijeta, posebno u SAD-u i Kini, ali u budućnosti i u Indiji i Japanu, govore o obvezama na području klimatskih promjena i očekuju puno od nas jer globalni e, sporazum na ovom području bez Europske unije ne bi bio moguć. Mi smo bili ti koji smo bili na čelu, koji smo predvodili a ponekad smo praktički e, prisiljavali druge e, da preuzmu obveze. A sada su Amerikanci i Kinezi proveli ratifikaciju, a gdje smo mi? Mi zaostajemo i zato e, moramo što prije ratificirati Pariški sporazum. Eventualno kašnjenje što se tiče ratifikacije znači će da ćemo ispasti smiješni, izgubit ćemo na vjerodostojnosti na međunarodnoj razini. Naši partneri i milijuni europljana često ne razumiju naše procese odlučivanja. Mi nismo ujedinjene europske države. Govor koji ovdje držim ne može se uopće uspoređivati sa govorom američkog predsjednika o stanju Unije. Europa je daleko složenija složenija tvorevina i upravo zato nerazumljiva mnogima. E, međutim, povijest Europe dovela nas je do ove situacije i ovog stanja. Međutim, to nije razlog da mi sada još više kompliciramo stvari i da ih činimo još nerazumljivijima. Angažirani govor o Europi ovdje u Europskom parlamentu e, ne zahtjeva puno hrabrosti. Međutim, angažirani govor o Europi je nešto što trebaju držati svi u svojim nacionalnim parlamentima. In i glasno treba reći da, a ne praviti se kao da niste sudjelovali u zajedničkom procesu donošenja odluka, jer to pokazuje manjak dosljednosti. Građani Europe nisu netko koga treba dalje vući za nos, treba im pogledati u oči. Dosta nam je međuinstitucionalnih e, prijepora i prijepora među državama, jer građanima je dosta prebacivanja odgovornosti. Ljudi očekuju od Europe konkretne rezultate i e, provedbu odluka u predviđenim rokovima. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja bih stoga ovdje predložio pozitivan program rada i konkretne europske aktivnosti za sljedećih 12 mjeseci. Jer smatram da je sljedećih 12 mjeseci presudno ukoliko želimo ponovno ujediniti Europu, ako želimo prevladati podjele između istoka i zapada, do kojih je došlo u proteklim mjesecima. Ako to želimo pokazati, a ako e, želimo pokazati da možemo djelovati brzo i odlučno što se tiče bitnih stvari, to moramo učiniti ako želimo svijetu pokazati da je Europa još uvijek sposobna djelovati zajednički. Moramo e, se primiti posla. E, poslao sam poruku, e, pismo s tom e, porukom predsjedniku Šulcu. Sljedećih par mjeseci presudni su za ostvarenje bolje Europe. Europe koja štiti i koja čuva europski način života, koja osnažuje naše građane i koja brani Europu. To mora biti Europa koja preuzima odgovornost. Uvjeren sam da je europski način života nešto što vrijedi štititi. Moj je dojam e, da ima e, mnogih e, koji su zaboravili što to znači biti sastavni dio Europe, što znači Europa, što znači Unija Europljana. Moramo biti svjesni toga zašto su europski narodi odlučili surađivati. Zašto su odluči, zašto su se odlučili za solidarnost i zašto je došlo do proslave pristupanja Poljske velike nacije, jer Poljska jest velika nacija. Moramo biti svjesni toga e, zašto europska zastava viori u Portugalu, Portugalu u Lisabonu, u Madridu, u Sevilji Izrazili smo dobrodošlicu svima u naše područje solidarnosti i slobode. Moramo biti svjesni toga da je Europa motor koji pokreće, koji može dovesti do ponovnog ujedinjenja Cipra. A to je nešto čemu dajem podršku. Dajem podršku dvojci čelnika i to je nešto što se mora učiniti i mora se učiniti kako treba. Ali ponajprije Europa znači mir nije slučajno to što najduže razdoblje mira u pisanoj povijesti Europe počinje sa osnivanjem Europske zajednice. 70 godina trajnog mira u Europi. I to nakon ratnih sukoba do kojih je uvijek iznova dolazilo. Međutim, još uvijek postoje određene razlike i ponekad se međusobno borimo, ali to činimo riječima i sukobe rješavamo za stolom, a ne u rovovima. A e, naše vrijednosti sastavni su dio europskog načina života e, sloboda, demokracija, vladavina prava. Europljani nikada ne mogu prihvatiti poljske to da se poljski radnici maltretiraju ili čak da ih se ubija na ulicama Essexa. Mi europljani e, zalažemo se protiv smrtne kazne i nećemo je prihvatiti i vjerujemo u neovisan učinkovit sustav pravosuđa jer to je nešto što, na čemu počiva rast i tu je važna zaštita ljudskih prava. I zato Europa promiče e, i brani i štiti vladavinu prava svugdje. Biti europljanin e, znači da imate pravo da se e, vaši osobni podaci štite E, postoje zakoni o tome jer europljani ne vole i ne žele da im dronovi e, registriraju svaki njihov pokret e, ili da poduzeća prikupljaju informacije o onome što radimo. I upravo zato parlamente, vijeće i komisija ove godine su u svibnju usvojili uredbu europsku uredbu o zaštiti podataka. Privatnost je ono što nam je bitno. Osim toga, biti europljani ne znači da moraju postojati jednaki uvjeti rada. To znači da ratnici trebaju imati istu plaću ako obavljaju isti posao na istom mjestu. I upravo zato komisija podržava i zalaže se za prijedlog o direktivi za upućivanje radnika. Unutarnje tržište nije prostor gdje se radnike može eksploatirati ili gdje bi se mogli primjenjivati niži socijalni standardi nego drugdje. Europa nije divlji zapad, nego e, ekonomija socijalna tržišna ekonomija na kojoj nema socijalnog dumpinga. Jednaki i ravnopravni uvjeti također znače da postoji zaštita potrošača protiv eh, kartela, protiv zlouporabe moćnih tvrtki. Eh, svako trgovačko društvo, bilo veliko ili malo, mora plaćati poreze ondje gdje ostvaruje dobit. I Obećao sam vam eh, da će se moja komisija boriti protiv porezne utaje mnogi među vama nisu mi vjerovali. Međutim, to je upravo ono što mi radimo. Tu ostvarujemo rezultate. Komisija ostvaruje rezultate u borbi protiv porezne utaje. Biti europljanin također znači da se borimo za našu industriju čelika. Već smo donijeli 37 eh, mjera protiv dumpinga, protiv subvencija, kako bismo zaštitili našu industriju čelika od nelojalne konkurencije. Međutim, moramo učiniti puno više, budući da prekomjerna proizvodnja u nekim dijelovima svijeta dovodi do toga da naši proizvođači gube posao i naši radnici u ovoj industriji gube radna mjesta. I upravo zato ove godine bio sam dva puta u Kini kako bih ondje razgovarao o pitanju prekomjernih kapaciteta. I upravo zato komisija je predložila predložila da se e, promijene pravila o smanjenju carina. Pozivamo države članice i parlamente da podrže komisiju kako bismo osnažili naše instrumente za zaštitu trgovine. E, ne bismo smjeli biti naivni e, zagovaratelji slobodne trgovine. Moramo biti u stanju reagirati na dumping kao što to radi i SAD. E, bitan element europskog načina života je i e, zaštita i očuvanje poljoprivrednog sektora. Komisija će se uvijek zalagati za interese naših poljoprivrednika, posebno u situaciji kada su suočeni s poteškoćama kao što je to danas. Prošle godine mljekarstvo je bilo suočeno sa zabranom uvoza u Rusiju i upravo zato komisija je stavila na raspolaganje milijardu eura kako bi podržala proizvođače mlijeka i pomogla im da opstanu. Jer e, mislim da nije prihvatljivo da mlijeko bude jeftinije od vode. Biti europljanin za većinu nas također znači imati euro. Za vrijeme globalne financijske krize euro je ostao snažan i zaštitio nas e, od e, još gore nestabilnosti. Euro je vodeća svjetska valuta i donosi nam ogromne, često nevidljive ekonomske koristi. Zemlje eurozone ove su godine uštedjele 50 milijardi što se tiče plaćanja kamata zahvaljujući monetarnoj politici Europske središnje banke. Dodatnih 50 milijardi eura koje države mogu ulagati u gospodarstvo. 50 milijardi koje se mogu iskoristiti za smanjenje duga. I usput rečeno, izvješće petorice predsjednika o produbljenju eurozone sadrži prikaz ambicija kojih se komisija još uvijek drži. E, bilo bi mi drago kada bismo se češće prisjetili svega ovoga svugdje gdje europski političari e, drže govore. Europska unija ne bi trebala samo štititi naš europski način života, nego isto tako osnažiti one koji ga žive. Trebamo raditi za Europu koja osnažuje naše građane i naše gospodarstvo. A danas oba ova segmenta su postala digitalna. Digitalne tehnologije i digitalne komunikacije prožimaju svaki aspekt našeg života. Sve što je potrebno je samo pristup e, e, internetu velike brzine. Moramo biti međusobno povezani, naše e, gospodarstvo to treba i ljudima je to potrebno. I upravo zato moramo ulagati u povezanost, tehnološku povezanost. I upravo zato komisija predlaže reformu europskih telekomunikacijskih tržišta. Želimo uspostaviti novi zakonodavni okvir koji će privući ulaganja u E, povezivanje. Poduzeća trebaju imati mogućnost planirati svoja ulaganja u Europi u narednih 20 godina, jer ako europljani ulažu u nove mreže, u nove usluge, to znači barem e, milijun i tristo tisuća milijuna novih radnih mjesta u narednom desetljeću. A osim toga, od e, tehnološkog povezivanja svi će imati koristi. I upravo zato komisija predlaže mrežu 5G petu generaciju mobilnog komunikacijskog sustava u Europskoj uniji koji se sustav treba ostvariti do 2025. A to nosi potencijale za otvaranje dodatnih 2 milijuna radnih mjesta u Europskoj uniji. Svi trebaju profitirati od telekomunikacijske povezanosti bez obzira na to gdje živite i koliko zarađujete. I zato danas predlažemo da u svakom europskom selu i gradu postoji besplatan bežični pristup internetu u e, glavnim centrima javnog života do 2020. A što se tiče opće digitalizacije, moramo osnažiti naše umjetnike i autore i zaštititi e, njihova djela. Umjetnici i autori e, su naši dragulji Kreacija sadržaja nije hobi, to je profesija i upravo zato e, novinari, objavljivači, e, nakladnici i autori moraju dobivati pravednu naknadu za svoj rad, bilo da rade u studiju ili dnevnom boravku, bilo da šire taj sadržaj offline ili online, e, bilo da objavljuju kopirke ili da su povezani na mrežu. I zato moramo provesti reformu propisa o autorskim pravima. Moramo osnažiti europsko gospodarstvo, a to znači da moramo ulagati ne samo u povezivanje, nego i u otvaranje radnih mjesta. 350 milijardi iz investicijskog plana za Europu, a to je što, ono što smo ovdje dogovorili, e, već je dovelo do 116 milijardi ulaganja u prvoj godini. Preko 200 tisuća malih poduzeća i poduzetnika početnika u cijeloj Europi dobilo je kredite, zahvaljujući ovom Europskom fondu za strateška ulaganja. A danas idemo korak dalje. Danas predlažemo udvostručenje trajanja fonda i udvostručenje njegovog financijskog kapaciteta. Uz vašu potporu osigurat ćemo da Europski investicijski fond osigura ukupno najmanje 500 milijardi E, u ulaganjima do 2020. A radit ćemo i dalje kako bismo došli do 630 milijardi do 2022. Naravno, uz doprinos država članica, taj cilj možemo ostvariti i brže. U sve ove napore da privučemo privatna ulaganja također trebamo uspostaviti pravo okruženje u koje se može ulagati. Europske banke e, danas su u puno boljem stanju nego prije dvije godine i to zahvaljujući našim zajedničkim europskim naporima. Europi su potrebne njezine banke, ali gospodarstvo koje e, skoro u potpunosti ovisi o kreditima banaka e, nije dobro za financijsku stabilnost, a to je loše i za poslovanje, kao što smo imali prilike vidjeti tijekom financijske krize. Upravo zato Sada pod hitno moramo ubrzati ono što radimo na Uniji tržišta kapitala. Komisija priprema konkretan plan koji će vam e, podnijeti. Unija tržišta kapitala učinit će da naš financijski sustav bude daleko otporniji. Na taj način trgovačka društva imati lakši e, pristup e, kreditima Zamislite da želite pokrenuti posao i banka vam odbije odobriti kredit. U ovom trenutku nemate baš puno mogućnosti. Unija tržišta kapitala ponudit će vam alternativu, imat ćete bitne izvore financiranja i poduzetnici, početnici moći će pokrenuti posao, imat ćemo rizični kapital, poslovne anđele, tržišno financiranje. E, spomenut ću jedan primjer. Prijedlog o sekuritizaciji već e, je pripremljen za su zakonodavatelje prije skoro godinu dana. Njegov je potencijal da oslobodi 100 milijardi eura za dodatno financiranje za poduzeća Europske unije i zato trebamo ubrzati usvajanje tog akta. Naš investicijski plan e, funkcionirao je bolje nego što je itko očekivao unutar Europe, a sada ćemo ga premjestiti na globalnu razinu. Danas pokrećemo ambiciozan investicijski plan za Afriku i susjedstvo. Njegov je potencijal prikupiti 44 milijarde za ulaganja, a to se može popeti na 88 milijardi ukoliko budemo imali doprinos država članica. Naći ćemo način dopuniti e, našu razvojnu pomoć e, i lakše rješavati uzroke migracija. Ukoliko dođe do gospodarskog rasta, to će biti iznimno bitno budući da je e, gospodarski rast u zemljama u razvoju na najnižoj razini od 2003. godine. Novi plan ponudit će mogućnosti za opstanak onima koji inače moraju krenuti na opasno putovanje u potrazi za boljim životom. Bez obzira na to koliko ulažemo u to da poboljšamo uvjete u inozemstvu, isto tako moramo ulagati kako bismo reagirali na humanitarnu krizu kod kuće. A više od svega moramo ulagati u naše mlade. Ne mogu i neću prihvatiti to da Europa bude i ostane kontinent nezaposlenosti mladih. Ne mogu i neću prihvatiti da generacija Y bude prva generacija u 70 godina koja će biti siromašnija od njihovih roditelja. To je nešto za što su uglavnom zadužene nacionalne države. Međutim, Europska unija može podržati njihova nastojanja. To je nešto što radimo uz pomoć jamstva za mlade koje smo pokrenuli prije tri godine. Komisija je povećala učinkovitost i ubrzala ispunjenje aktivnosti u sklopu jamstva za mlade. Više od 9 milijuna mladih ljudi dobilo je ili radno mjesto ili mjesto, pripravničko mjesto zahvaljujući ovom programu. Nastavit ćemo dalje raditi na provedbi jamstva za mlade u cijeloj Europi, posebno što se tiče pripravnika, kako bismo poboljšali vještine koje su potrebne u Europi u pojedinim regijama i približit ćemo se regijama i mladim ljudima. Europska unija također može dati doprinos e, u otvaranju raznih mogućnosti za mlade. Ima jako puno e, mladih, socijalno svjesnih ljudi u Europi koji žele dati e, smislen doprinos društvu i pokazati solidarnost. Riječ solidarnost e, pojavljuje se 16 puta u ugovorima Europske unije, a europski proračun je živi dokaz naše financijske solidarnosti. Euro je također izraz solidarnosti, naša razvojna politika je također simbol solidarnosti. A e, što se tiče upravljanja e, i rješavanja izbjegličke krize, počeli smo tek vidjeti uviđati i pokazivati obrise solidarnosti. Uvjeren sam da nam treba daleko više solidarnosti, ali isto tako znam da je to nešto što možete pokazati samo dobrovoljno. Ne mora dolaziti iz srca, ne može se nametnuti. E, pozivam slovačko predsjedništvo da premosti razlike i jaz između onih koji nisu spremni prihvatiti izbjeglice u svom društvu i onih koji su uvjereni, kao što sam to i ja, da je sudjelovanje u e, preseljenju i premještanju sama bit e, ovog programa i naše solidarnosti. Ono što tražim e, je snažna i trenutačna akcija i u Grčkoj i djelovanje Europske unije da se zaštite djeca bez pratnje djeca i izbjeglice jer e, bez zaštite djece Europska unija izdaje svoje povijesne vrijednosti. U istom duhu komisija danas predlaže da se e, uspostavi tijelo za europsku solidarnost mladi ljudi iz cijele Europe moći će kao dobrovoljci pružati pomoć ondje gdje je ona najviše potrebna u kriznim situacijama u sklopu izbjegličke krize ili kao što je to bio slučaj nedavno nakon potresa u Italiji i želim da ta e, struktura za europsku solidarnost uskoro profunkcionira što prije, a do 2020. E, prvih 100.000 e, tisuća mladih europljana moći će sudjelovati u ovim aktivnostima. Ako dobrovoljno uđu, mladi će ljudi imati priliku razvijeti svoje vještine i pokazati e, ljudsko, steći bitno ljudsko iskustvo. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, Europa koja štiti jest Europa koja se brani, bilo unutar, bilo van svojih granica i svog teritorija. Najprije se moramo zaštititi, a to je apsolutni prioritet, od terorizma. Od 2004. godine Europa je proživjela više od 30 terorističkih napada, od kojih 14 samo tijekom proteklih godinu dana. Kao što smo bili solidarni u žalosti, moramo biti jedinstveni u kolektivnom odgovoru. Suočeni s onim najgorim što čovjek može napraviti, moramo ostati vrijedni sami sebi, svojim vrijednostima, svom demokratskom društvu, višestrukom, otvorenom i tolerantnom. Moramo pokazati teroristima da nemaju nikakva izgleda kada se pokušavaju, kada pokušavaju napasti te vrijednosti. No, ta tolerantnost ne smije biti na uštrb sigurnosti. Iz tog razloga je komisija od prvih dana prioritetno odredila sigurnost. Mi smo označili kao kazneno djelo dakle terorističke e, teroriste, strane borce, poduzeli smo rigorozne mjere glede korištenja vatrenog oružja, radimo sa poduzećima i IT internetskog sektora kako bismo skinuli s interneta pro, terorističku e, propagandu i borimo se protiv radikalizacije u školama i zatvorima u Europi no još puno toga je pred nama. Moramo biti u stanju znati koji pojedinci prelaze granice. Iz tog razloga ćemo štititi vlastite granice uz pomoć nove Europske agencije za pograničnu i obalnu stražu. Frontex već raspolaže sa preko 600 djelatnika koji su na granici između Grčke i Turske i više od 100 djelatnika u Bugarskoj. Trenutno tijela Europske unije i države članice trebaju jako blisko surađivati kako bi dali brz doprinos uspostaviti te nove agencije. Ja želim eh, od listopada već vidjeti razmještanje minimalno 200 graničara i 50 e, dodatnih vozila na granici, na vanjskim granicama Bugarske. Također ćemo štititi svoje granice strogom kontrolom onih koji će prekoračiti te granice, a u skladu s mjerama koje će biti usvojene do kraja godine. Svaki put kada netko uđe u Europsku uniju, ili izađe iz teritorija Europske unije, to će biti zavedeno, bit će zaveden datum, mjesto i razlog koji, kojim se navodi razlog e, kretanja. Do studenog predlažemo europski sustav informiranja o putovanju, dakle automatizirani sustav e, koji će, zahvaljujući kojem ćemo na taj način znati tko ulazi u Europu. Na taj način znaćemo tko putuje u Europu još prije nego ta osoba dođe u Europu. Sigurnost granica podrazumijeva također da razmjena informacija i obavještenja budu prioritetni. Na taj način jačamo Europol koja je naša agencija koja pruža e, podršku nacionalnim tijelima i podržat ćemo Europol tako što ćemo im dati bolji pristup e, bazama podataka i tu moramo biti naravno na razini svojih ambicija. Europa koja štiti može zaštiti i svoje interese izvan naših granica. Činjenice su jasne. Svijet je sve veći. svakog dana je sve veći, a Europa postaje svakog dana sve manja. Demografski, a i gospodarski. Ukoliko želimo zadržati utjecaj i značaj na svjetskoj razini, jasno je da to možemo napraviti samo zajedno. Samo na taj način bit ćemo neizbježan čimbenik. No, čak iako je Europa ponosna na svoju blagu silu, treba reći da to nije dostatno s obzirom na to koliko je naše susjedstvo sve opasnije. Osvrnimo se na sukob u Siriji. I njegove posljedice na Europu su izravne. A gdje je tu Unija? Gdje su države članice u pregovorima s ciljem rješenja tog sukoba? Federica Mogherini. Mogherini, naša visoka predstavnica i potpredsjednica Europske komisije, a to nije samo moje mišljenje, e, obnaša jako dobro svoj posao. No ona mora postati prava ministra vanjskih poslova Europske unije. Ona treba postati ona koja će ujediniti snage naših nacionalnih diplomacija, a s ciljem ostvarenja utjecaja na međunarodnoj sceni. I zato danas Tražim da se razvije europska strategija za Siriju. Sirije, Federika bi trebala imati mjesto za stolom tijekom razgovora o budućnosti Sirije. Dame i gospodo, Europa mora više afirmirati svoj, svoj položaj. To je osobito značajno za politiku obrane. Europa se više ne može dopustiti ovisnost o sili i vojnim sposobnostima pojedinih država. Moramo zajedno svi preuzeti zadaću obrane. Tijekom zadnjih deseta godina sudjelovali smo u više od 30 civilnih vojnih misija Europske unije, no bez trajnih struktura ne možemo učinkovito djelovati. Moramo imati jedinstven glavni stožer unutar Europske unije. nous devons également nous orienter vers des ressources militaires communes. Moramo isto tako osmisliti zajedničke, odnosno jedinstvene vojne resurse koji će djelovati u okviru Europske unije i u potpunosti sukladno surađujući s NATO-om. Više obrane Europske unije ne znači manju suradnju s NATO-om. Strogo gospodarski govoreći, ujedinjenje naših vojnih snaga je nešto što se jasno može opravdati. Manjak suradnje u sektoru odbrane košta Europu između 25 i 100 milijardi eura godišnje. Zar ne bismo dakle trebali nešto poduzeti? Da, ja mislim da treba nešto poduzeti po tom pitanju. Kako bismo mogli jamčiti čvrstinu europske obrane, europska obrambena industrija mora biti inovativna i zato predlažemo prije kraja tekuće godine stvaranje Europskog fonda za obranu kako bismo aktivno stimulirali fond, odnosno istraživanje i inovativnost. Ugovor iz Lisabona omogućuje državama članicama koje to žele da udruže svoje obrambene sposobnosti e, pod vidom trajne strukturirane suradnje. Ja mislim da je odzvonio čas da e, iskoristimo tu mogućnost. Monsieur le Président, le dernier point que Predsjedniče, zadnji dio mog govora tiče se naše zajedničke odgovornosti. Pozivam sve institucije Europske unije i svaku državu članicu da preuzmu veći dio odgovornosti Trebamo stati u kraj tom, toj staroj priči prema kojoj je uspjeh nacionalni, a neuspjeh europski. Jer u suprotnom, ovaj naš zajednički projekt neće preživjeti. Europa, što se nje tiče, nju treba bolje objašnjavati. Trebamo tražiti od Tražio sam od svakog povjerenika da obiđu narednih tjedana nacionalne parlamente kako bi tamo raspravljali o stanju u Uniji. Od samog početka mandata ove komisije povjerenici su obišli više od 350 puta nacionalne parlamente i ja želim da oni to još više rade. Naime, Europa se može graditi samo pod uvjetom da ju se bolje razumije, što znači da ju treba bolje objašnjavati. Ona se može graditi samo u suradnji s državama članicama, a nikad mimo i uštrb njih. Komisija kojom predsjedam želi biti politička komisija, no to stvara brojne fantazme. No to najprije zahtjeva da ta komisija sluša, sluša građane, Europski parlament i ono što imaju reći države članice i mi slušamo što nam imaju reći naši sugrađani i želimo to još više saslušati. Ja ponekad kažem da sam da smo zatvornici u palači Berlamon, sjedištu komisije i neki kažu da ne razgovaramo s onima kojima hoćemo vladati. No, oni koji to misle doista griješe. Tijekom svoje duge političke karijere svakodnevno sam razgovarao s našim sugrađanima i namjeravam to i dalje raditi jer to je naša obaveza svi u nas. La kao što sam to najavio, komisija je odlučila omogućiti za 90 odlučila je uveliko revidirati zakonodavstvo koje je već usvojeno, jer isključivo ako se budemo fokusirali na one sektore gdje Europa može pružiti pravu dodatnu vrijednost, samo na taj način Europa pa može postati prostor u kojem će subsidijarnost i solidarnost biti učinkoviti. Baviti se politikom za komisiju to znači ispravljati takozvane tehnokratske greške čim do njih dođe. Komisija, parlament i vijeće zajedno su odlučili ukinuti troškove roaminga za mobilne telefone. To je obećanje koje ćemo ispuniti. Iz tog razloga sam povukao jedan projekt koji su naša tijela e, sastavila tijekom ove godine, a koji se tiče roaminga. kože, taj projekt prvobitno je imao dobre namjere, naravno, bio je ispravan, tehnički gledano, ali nije odgovarao već postojećim preuzetim obvezama i obećanjima. I već idućeg tjedna dobit ćete bolji projekt. Kada putujete kroz Europsku uniju sa svojim e, mobilnim telefonom, morate se svugdje osjećati doma. I konačno, kada govorimo o preuzimanju odgovornosti, to znači da trebamo i odgovarati pred glasačima za svoje djela. Iz tog razloga ću predložiti da promijenimo, po mom mišljenju, apsurdno pravilo prema kojem povjerenici koji izlaze na europske izbore moraju odustati od svojih e, dužnosti. Predsjednici vlada i država ne napuštaju svoja mjesta kada izlaze na izbore. A to ne bi trebali ni povjerenici raditi. Ukoliko želimo da komisija bude bliska našim sugrađanima, onda naši povjerenici trebaju izaći na izbore. Monsieur Président. Predsjedniče. Ja sam, eh, evo imam jednak broj godina kao i europski projekt e, koji će u trećem mjesecu 2017. godine proslaviti 70 godina. Ja sam posjetio čitav svoj život tom projektu iz uvjerenja i bez okljevanja. Moj otac vjerovao u Europu jer je vjerovao u stabilnost kontinenta, u pravo radnika i socijalni napredak uvidio je do koje mjere je dragocjen mir u Europi i do koje mjere je fragilan. On koji je morao mimo svoje volje ratovati i koji je morao sudjelovati u ratu mimo volje svoje zemlje. Ja vjerujem u Europu jer je moj otac meni prenio te vrijednosti. A što mi prenosimo svojoj djeci? Koje vrijednosti? Što ćemo im ostaviti? Uniju koja se rastkiva, koja je zaboravila svoju prošlost i koja nema nikakve vizije za budućnost. Naša djeca, dame i gospodo, zaslužuju bolje. Zaslužuju Europu koja će očuvati način života koja ih brani i štiti. Vrijeme je da mi, građani, institucije, vlade, svi preuzmemo odgovornost za izgradnju te Europe da, da, znam. Znam da postoje velike rasprave kada je riječ o budućnosti Europe između optimista, ponekad naivnih i pesimista koji e, sumnjaju u apsolutno sve i sve dovode u pitanje kada je riječ o Europi. Ja želim reći da Europa ima e, zadaću i doma i u svijetu, no između pesimizma koji vidi samo e, negativno i optimista koji sve vide negativno i pesimista koji e, i drugi koji vide sve pozitivno, postoji želja, želja da se napravi nešto pozitivno i da predamo bolji svijet onima koji dolaze poslije nas. Ja pozivam da stupi na snagu ta želja i pozivam vas na želju da prevaziđemo razlike između jednih i drugih. Povijest neće se sjećati našeg imena, ali će se suditi naš rad prema snazi našeg uvjerenja i snaga uvjerenja je od ključnog značaja. Povijest se neće sjećati nas, ali će se sjetiti naših grešaka. Nemojmo biti odgovorni za greške koje će stati na kraj našeg zajedničkog sna. Najljepša hvala.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 Hvala lijepa gospodine predsjedniče komisije. U ime kluba Pučana sada dajem riječ zastupniku Weberu. Tijekom rasprave o Brexitu ja sam govorio o mladim generacijama u Velikoj Britaniji. Oni žele biti sastavni dio Europe. Danas ponovno želim govoriti o mladoj generaciji E, imali su sjajno ljeto, moram reći. E, više od četvrt milijuna je demonstriralo svoju ljubav za Europu. E, putovali su interrailom. Novinari iz njemačkog tjednika Špigela intervjuirali su neke od ovih mladih ljudi. E, jedan od njih, e, mladi Britanac, je rekao da, mi smo glasovali za to da ostanemo u Europskoj uniji i strašan je to što moramo izaći. Za mlade u Europi Europa predstavlja nadu za bolju budućnost. Mladi Italijan Mateo e, odgovorio je na pitanje koju nacionalnost ne može podnijeti, koja zemlja ne smije biti sastavni dio Europe a on je naravno rekao nema takve zemlje, kakvo glupo pitanje. Dragi prijatelji, to je atmosfera među mladima u Europi. Oni žele sudjelovati u oblikovanju zajedničke budućnosti i upravo je to poruka Jean-Claude Junckera danas u svom govoru. On je poslao poruku svima nama. Zahvaljujem Jean-Claude Junckeru na ovom govoru i zahvaljujem njegovoj komisiji na svemu što radi na dobrobit Europe. Hvala lijepa. Što će biti važno u narednih 12 mjeseci? Ljudi u Europi ne žele podijeljenu Europu. E, žele Europu koja pronalazi rješenja, a naglasak mora biti na ono gdje Europa može pomoći da ostvarimo poboljšanja. Ne treba se Europa miješati u sve. Ono što nam je važno je e, zaštita europskog načina života i zato želimo zajedničku razmjenu podataka što se tiče sustava putovanja i želimo zaštitu granica koja će nas štititi jer europski način života znači za nas određene vrijednosti. E, vrijednosti naše kulture koje počivaju na e, kršćanstvu želimo da Europa štiti svoje vrijednosti i da se zalaže e, za rješavanja izbjegličke krize da ne ostavi same e, Grčku i Italiju. Isto tako e, Europa znači jačanje našeg gospodarstva i zato podržavamo Junckerov plan investicije, istraživanje i razvoj. Europski način života znači i socijalna tržišna ekonomija i upravo zato e, moj klub zahvaljuje Jean-Claude Junckeru i nadležnoj povjerenici na tome što Internetski koncerni također moraju sada plaćati svoj udio u porezima. Hvala na tome. Europski način života znači rast. Jedino ako imamo dobre šanse za izvoz, ako izvozimo, tek tako možemo osigurati radna mjesta na jugu našeg kontinenta i zato e, moj klub podržava sporazum s Kanadom. Europski način života znači održivost Naša će djeca morati plaćati dugove i kamate. To nije pošteno i zato ne smijemo dalje stvarati nove dugove. Europski način života znači iskrenost i poštenje. Turska nam je važan partner i zato želimo prijateljstvo s Turskom. Međutim, e, punopravno članstvo Turske u Europskoj uniji ne može funkcionirati. I europski način života također znači da trebamo štititi autorska prava. Hvala na ovom prijedlogu. Svi oni koji su kreativni stvaraju temelje za blagostanje u Europi i zato moramo štititi kreativnost i u digitalnoj eri. I možda e, nakon što sam nabrala primjere za europski način života, e, želio bih dati konkretan primjer. Spomenuo sam Interrail. Kako bi bilo kada bismo u budućnosti omogućili e, mladima da besplatno putuju e, vlakom e, po Europskoj uniji, besplatnu kartu za Interrail. E, poštovane dame i gospodo, ovo su naši planovi za narednu godinu. Sada je pred nama još jedna rasprava, rasprava u Europskom vijeću u Bratislavi. I tu bih iznio jedan poziv i naglasio sljedeće. Molim vas e, da se prestanete prepirati. Dosta je bilo jeftinog populizma. Trebate preuzeti odgovornost za ono što Europa treba odraditi. Uvažene kolegice i kolege, naveo bih jedan konkretan primjer. U ovom e, zakonodavnom mandatu ministarsko vijeće e, je imalo 148 zakonodavnih odluka. E, Francuska je e, jednom bila suzdržana. Inače sve, sve su odluke donesene jednoglasno. Češka i Poljska samo jednom su bili suzdržani. Inače je uvijek, uvijek su bili za. Italija je uvijek bila za, nikada nije glasovala protiv. I zato imam e, veliku molbu e, na Europsko vijeće. Preuzmite odgovornost, objasnite građanima koje odluke donosite u Briselu i prestanite s ovim jeftinim populizmom protiv Brisela. Političari moraju biti uvjereni u ono što rade i moraju gorjeti za ono što rade. I to je nešto što možemo naučiti od mladih u Europi, od generacije koja koristi Interrail oni znaju koje su to zajedničke vrijednosti Europe. Oni kažu dopustite da se borimo za Europu svaki dan, a to je ono što ćemo mi svi, drage kolegice i kolege, zajednički raditi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada u ime kluba socijaldemokrata gospodin Pitela. Predsjedniče, predsjednik Juncker održao je odličan govor koji je bio ozbiljan i jasno je govorio o razdoblju nakon Brexita. Ponovno je pokrenuo plan ulaganja, govorio je o otvaranjima vezanima za fleksibilnost. Nikada nije spomenuo riječ mjere štednje, na čemu mu zahvaljujem. Rekao je da je odlučan boriti se protiv utaje poreza. Predložio nam je vjerodostojan program za sljedećih 12 mjeseci koji će biti ključni za naša građane. Zaista ćemo mu dati podršku, a naša podrška ovisit će o tome da se provedu ti angažmani i kao što ste vi rekli da se radi o onima koji će graditi. E, vidim da trebamo imati kapacitete za reakciju nakon Brexita čuli smo puno toga od mnogih e, vrhunskih čelnika koji su govorili to je kraj Europe. E, bili su jako katastrofični, a onda odjedanput ništa. E, kao neki koji hodaju u snu. I sad odjedanput tu je i Tereza May koja sada nakon tri mjeseca od referenduma i dalje drži u šahu Europsku uniju. Pa da nije tragično, to bi bilo smiješno. Ovakva ekonomska politika koja je draga nama socijalistima i koje mnogima izaziva ospice gospodin Šojb i njegovi prijatelji trebali bi uzeti neke antihistaminike. Dragi kolega Weber, ovakvo slijepo gledanje je nešto uz čemu mi, što mi nikada nećemo pristati. Međutim, ovo su izvanredna vremena. Moramo surađivati, surađivati sa svim snagama u ovom parlamentu, sa svim onima koji su za ozbiljne politike. Između ostalo kako bismo se borili protiv nacionalizma e, koji se krije iza takozva patriotske demokracije. Juncker je pozitivno odgovorio na mnoge od naših prioriteta, prije svega održivi rast, radna mjesta, moralizacije europske demokratizacije i solidarnost. To su četiri ključne riječi za naše vrijednosti koji su koherentni s našim socijalističkim vrijednostima. Dakle, gospodarski rast, bolja ulaganja koji će biti više rizična i ići će za održivi razvoj, završavanje bankovne unije, podrostručenje fonda za globalizaciju, rad e, na paktu o solidarnosti. Moramo raditi i o fiskalnom paktu. Treba nam i kohezijska politika jer ona je jednih od kamena temeljaca europskih politika i apsolutno ne možemo bez nje trebamo imati odgovarajuće financijsko razdoblje, financijski okvir koji će biti na razini onoga što se očekuje, ono što očekuju Španjolska i Portugal, jer Europa ne smije biti ona koji je sudac koji kažnjama. Europa mora shvatiti, podržati i ujediniti. Mora biti prijateljica građana, mora braniti dobrobit našeg planeta to nam je bio rekao veliki čelnik Jacques Delors. Trebamo se boriti za dobro gospodarstvo, boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Porez se mora plaćati tamo gdje se stvara dobit. Nije moguće da pekar u Strasburu plaća više poreza od američke multinacionalne tvrtke. Treba nam kodeks ponašanja koji će biti više regorozan o tome što rade bivši europski povjerenici i predsjednice koje, Europske komisije. Želimo jamstvo za mlade, jamstvo za djecu, želimo borbu protiv dumpinga i kažem prijateljima pučanima slijedite ono što je rekao predsjednik Juncker o socijalnom dumpingu jer socijalni dumping u Europskoj uniji postoji. Moramo se zajedno boriti protiv socijalnih nejednakosti. A isto tako postoji direktiva o nestabilnim radnim mjestima i treba nam borba protiv nezaposlenosti a isto tako moramo na to dodati imigraciju jer Federica Mogherini je zaista zaslužila da postane europska ministrica vanjskih poslova. Dobro je da imamo zajednička stanovište o obrani. Moramo također raditi o, na vezama s Afrikom. To je izvrstan izbor predsjedniče Juncker. E, potrebno je da radimo na pitanja nepraćenih maloljetnika, treba imati humanitarne koridore, treba nam Schengen za Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku. To je komisija predsjedničke Juncker koja će imati prestiž da vodi Europu u novo doba postoji jedna opasnost koja je gotovo neopipljiva, a ta opasnost je strah. Strah od goreg svijeta, od onog od kojeg sada živimo. Nije ispravno da kroz takvo nešto žive naše djeca. Kako bismo pobijedili strah, trebamo biti hrabri i morati i biti odlučni, imati veliko europsko srce. Das Wort hat jetzt für die ECR Fraktion. A sada u ime kluba EKR-a predsjednik Kamal. thank you, Gianni. Hvala Gianni. U lipnju ove godine Britanci su glasali za izlazak iz Europske unije. But the voices of discontent no glasovi nezadovoljstva otišli su puno dalje preko Britanskog kanala. U mnogim drugim europskim e, zemljama imamo glasove upozorenja koje se i dalje, i ako ih i dalje budete ignorirali, nemojte biti iznenađeni ako i drugi budu slijedili. EKR er koji ja e, vodim ima 18 država članica e, među svojim članovima i naš strah jest taj da se upalio automatski pilot u Europi i E, nitko ne želi povući ručnu iako imamo e, jasne znakove upozorenja i opasnosti. No, evo danas e, čujemo ponovno iste priče kao i svake godine. Više novaca treba iz, svak, iz države članice, više obrane, više zaduženja kako bi socijalisti bili ostali zadovoljni. Još, još, još se traži. Ali što se više Europa gradi, to E, se osjećaju naši građani isključeni iz nje. Što više primjenjujete e, naddržavne supranacionalne mjere, to e, imamo više skepticizma i to će veći biti izgledi za predsjednicu Le Pen ili predsjednika vlade Wildersa. Znam da to straši većinu, ali to su jednostavno opravdana očekivanja naših e, sugrađana. Ova rasprava ne mora se voditi e, o ljevici protiv desnice ili euroskepticima protiv e, integracionista. Ova rasprava bi se trebala voditi o pružanju sigurnosti, stvaranju radnih mjesta i pružanju mogućnosti za naše građane. ECR vjeruje da možemo imati bolju suradnju i to bez povećanja centralizacije. Vjerujemo da Europska unija može raditi manje, ali učinkovitije. Sljedeći europski ugovor mora e, pojednostaviti ovlasti Europske unije i Europsku E, uniju koja će biti fleksibilna, fleksibilno umreženje, ne rigidan blok, jer raznolikost je jedna od e, velikih snaga Europske unije. Raznolikost i međusobno priznanje dovedeno, dovedeni su u pitanje mantrom harmonizacije, jedinstvenom eurozonom, e, europskim programom za nezaposlene i harmonizacijom poreznog sustava. Raznolikost znači da treba prema svem postupati jednako, ali danas su neke države članice jednake od drugih. Vidimo da Francuska, e, da joj se progledava kroz prste zbog e, e, određenih pravila i citiram jer je to Francuska. Vidimo gospođu Merkel koja krši sva pravila u knjizi, vidimo staru Europu koja se provlači, a srednja i istočna Europa stalno je meta komisije. Dakle, umjesto više prekšanih pravila, što onda što, zašto ne bismo imali manje pravila koja bismo svi mogli e, poštovati i zašto ne bismo jačali na taj način demokraciju i u ovom domu i u našim institucijama. Trebamo stati u kraj takozvanoj velikoj koaliciji u kojoj se donose odluke. E, odluke donosi pet e, ljudi iz četiri države i dva kluba zastupnika. Da vas posjetim tko su ta petorica. Europski parlament ima 751 zastupnika iz osam klubova zastupnika, a ovaj put e, i bilo je vrijeme da se sasluša i poštuje mišljenje svakoga. E, moj klub zastupnika predstavlja 18 država članica i želimo da Europska unija poštuje znakove upozorenje i da krene drugim putem i da ispoštuje, da napravi minimalne reforme, reforme koje u kojima se ne očitava da Europska unija ima odgovor na sve reforme su nam potrebne koje će osloboditi duh poduzetništva i reforme koje će nam omogućiti da sudjelujemo u tržnom natjecanju i koje će omogućiti našim sugrađanima da e, sudjeluju u sve većem globalnom svijetu. U ime kluba liberala predsjednik gospodin Vehovštat. Hvala lijepo. Ako sam dobro shvatio što je upravo bilo rečeno, to bi značilo da je izvor nacionalizma i populizma da leži upravo ovdje. Mi smo ti koji smo izvor nacionalizma i socijalizma i populizma. Ako branimo te Europu, Branili se dakle Europa, branili se europska vizija, branili se europska civilizacija. Znači da se tada optuženi da ste izvor nacionalizma i protekcionizma. Pa to je smiješno, smiješno je čuti tako što. Jer s jedne strane radi se o ogromnom problemu. U istom smislu gospodin Kamal ima pravo prava, nacionalizam e, i protekcion i populizam su stvarnosti. Oni više u Europi ne vide rješenje i to jest točno. Točno ono što je rekao gospodin Weber. Mladi ljudi su za Europu, a s druge strane postoji jako velik broj građana koji u Europi više ne vide rješenje. I to je ona stvarna kriza u Europi, podjela među generacijama mladima koji vjeruju u europsku budućnost s jedne strane i s druge strane onima koji imaju puno problema da tako razmišljaju. Zašto je to problem? Ne mladi ljudi, već oni ostali. Dobro je o tome govoriti kada se govori o stanju u Uniji. Zato što ljudi imaju osjećaj da njihovi e, životi nisu više oni koje kontroliraju političari koje su izabrali niti na nacionalnoj razini, niti na europskoj razini. E, problemi poput izbjegavanja plaćanja poreza, međunarodna kaznena djela, migracijski tokovi i tako dalje. Imaju osjećaj da ih se više ne štiti. A s druge strane vide da e, slobodno tržište, slobodna trgovina, da je to sve izvor nejednakosti, a ne ono što ja vjerujem da je tržišno natjecanje nešto što otvara nove mogućnosti i što daje napredak u budućnosti. To jest problem za europski kontinent. I u ovom času postoji podjela među generacijama. Jedni su izgubili kontrol nad vlastim životom i ne vjeruje da smo mi političari oni koji možemo kontrolirati njihove živote i pomoći im vezano za njihove bojazni i u tom kontekstu raste socijalizam i populizam u Europi, ali ne samo u Europi. Gospodin Trump primjer je toga također. Ovdje pak to su primjeri od gospođa Le Pen do Melanchona. Ponekad ne vidim razliku među njima. Svi oni zapravo govore jedno te isto lažan osjećaj sigurnosti. Oni vjeruju da zidovima i ogradama možemo riješiti problem, da problemi mogu ostati van naših teritorija. Ograde e, će dakle riješiti sve naše probleme, imigracija i klimatske promjene. Dakle, sve će riješiti zidovima i ogradama. Mislim da je to krivo kako ćete učiniti da do vas ne dođu e, klimatske promjene? Hoćete li to učiniti zidovima i e, ogradama ili migracija? Hoćete li to učiniti na taj način ili pak europskim politikama? A što ćete napraviti s utajom porezom i e, poreznim rajevima? Možete to samo napraviti u budućnosti da nešto napravite na supranacionalnoj razini. Točno je, vjerujem da je ljutna naših građana upravo zbog ovog jaza. S jedne strane postoji globalizacija u svijetu, a s druge strane demokratske politike koje se tek zapravo razvijaju na nacionalnoj i lokalnoj razini. I upravo je ta neravnoteža uzrokovala financijsku krizu 2008. godine, jer su tržišta bila globalna, a naše politike nisu bile globalne. Dakle, Europa je slaba kada se mora nositi sa autokratima poput Putina ili Erdoana. Dakle, ako pozitivno želimo dati odgovor na bojazni naših građana i ako im želimo omogućiti kontrolu nad životima, onda su potrebna europska rješenja, europski kapaciteti i to što je prije moguće. To ne znači da se trebaju ukinuti nacionalne demokracije, to znači da, ih se, da se one trebaju nadopuniti. Istovremeno mislim da se to može sažeti u jednu riječ – Europa nije izvor, već protuteža divljoj i nekontroliranoj globalizaciji. A moramo riješiti taj rak nacionalizma koji se širi Europom. Mislim da je to ispravna analiza. Mislim da ste na to odgovorili listom konkretnih prijedloga. Tri među njima su ključna. Prvo, Europska obrambena unija. Konačno, ovo je treći pokušaj, gospodine Juncker. Prvi puta 54. tada je e, Francuska narodna skupština to odbila. Drago nam je da su se sada Francuzi e, da, promijenili mišljenje. Zato smo to pokušali napraviti 2003. godine. Sjećate li se toga i tada nismo uspjeli. A sada mi je drago jer su već i mađarska i poljska vlada to podrprle. Budimo iskreni jedni prema drugima mi nismo kao Amerikanci, mm, ne smijemo da Amerikanci uzimaju odgovornost za ono što se događa u našem susjedstvu. To moramo učiniti mi sami. I isto tako, postoji još nešto dobro upravljanje eurom i gospodarstvom. Gianni i Manfred ne možemo nastaviti kao što radimo do sada. Govorite o paktu o stabilnosti i rastu da moramo primijeniti, pa mi ga ne primjenjujemo i to je stvarnost. E, Francuska ima pakt o stabilnosti, ali kaže nema problema s tim, mi ga ne primjenjujemo. A Njemci, da, da, kažu da imaju pakt o stabilnosti također, ali ga ne primjenjuju. Dakle, to je današnja stvarnost, to moramo promijeniti. Gospodine Juncker, morate zagovarati i provoditi e, izvješće petorice predsjednika. Trebate imati veće konvergentnosti o eurozoni, jer ova igra s paktom o stabilnosti ne može se više nastavljati. Izgubit ćemo svaku vjerodostojnost pred vanjskim svijetom. I e, treća stvar koja je važna, zajednička politika migracije i azila koju trebamo postići što je prije moguće. Možemo li ostvariti to? Imamo li hrabrosti da to učinemo? Mislim da e, ozračje postoji. Pozabavimo se Brexitom. Brexit nije problem. Ja mislim da je Brexit zapravo otvaranje novih mogućnosti. Zašto? Za, to su nove mogućnosti zato što britanska vlada želi da Brexit bude uspješan. To je u redu, to je njihov zadatak. A naš zadatak, naša je odgovornost da Brexit bude uspješan za Europu, za sve europske građane. I postoji mogućnost da se naše da naše institucije više ne budu tako strašno složene. Jer Brexit nije kazna, nije osveta, takva politika ne bi bila u redu. Po mom mišljenju radi se o tome da odnosi između Velike Britanije i Europe moraju biti zdravi. Još više radi se o tome kako želimo da izgleda Europa, da izgleda naša Europska unija u budućnosti. O tome se radi. Stoga dajem vrlo jasnu poruku. Moramo prestati biti kolektivno depresivni s ove i s one strane La moramo prestati s politikama podjele. Ne smijemo ubiti Europu kao što neki od vas žele, već je trebamo ponovno osmisliti. Hvala. Zastupnik Beten je kontinuirano ulagao žalbu e, zbog prekoračenja vremena. Zastupnik Beten, izvolite. Hvala lijepa, gospodine Ferhofstadt. Najprije čestitam vam na novom imenovanju, vi ćete ime parlamenta voditi pregovore o Brexitu s Velikom Britanijom. Volim vas slušati, vi ste vrlo logični kada govorite i uvijek ste dosljedni u vašim idejama. E, govorili ste da sve ono što smo rekli za vrijeme referenduma, e, da će se stvari dogoditi, svi mi to znamo i mi to znamo. Složite li se sa mnom da bi Velika Britanija trebala otići iz Europske unije što je prije moguće? Da je članak 50 zapravo nešto što uopće nije nužno. Mi trebamo otići što prije kako biste vi mogli raditi što želite, da mi možemo napraviti ono što želimo i ako vam ikako mogu pomoći, napisao sam knjigu o tome pa ću vam je dati nakon današnje sjednice. Slažete li se s tim što kažem? Ah, hvala lijepa eh, mm, na zastupniku na tome što je pozitivno reagirao na moje imenovanje. To je prvi puta u ovoj domu da je to neko učinio, a odgovor je dakle da. Gospodin Zuliks, eh, pitanje poslovnika. Hvala lijepa gospodine Šulc. Moje pitanje e, kako vi pratite vrijeme, jer ja sam e, imao prilike doživjeti da ste me upozorili nakon što nekoliko sekundi prekoračim svoje vrijeme. E, zato bi bilo u redu ukoliko biste primjenjivali isto mjerilo. Hvala. Gospodine Zulik, ne znam koliko ste često ovdje kada imamo plenarno zasjedanje. Najčešće me svi kritiziraju zato što se ne pridržavam vremena i u vašem slučaju. E, ja sam uvjeren e, da kada imamo zastupnike koji govore u ime velikog broja e, europarlamentaraca, kao što je to slučaj kod gospodina Webera, Pitele ili gospodina Fehofštata, da im možemo dopustiti više vremena. Tako da sam e, uvijek velikodušan kod ovakvih rasprava. A sada riječ ima e, gospođa Cimer. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i na tome e, što ste e, pokazali da ćete biti velikodušni i progledati mi kroz prste ako prekoračim vrijeme. Moramo sada donijeti odluku. Hoćemo li zadržati status quo i perpetuirati nezadovoljavajuće strukture u Europskoj uniji što će dovesti do daljnjih neuspjeha ili ćemo se usuditi graditi novu socijalnu Europu? To je pitanje koje si moramo postaviti. E, kako mi to vidimo, Europski dom, Europska kuća je nešto što trebamo temeljito sanirati, a ne samo raditi na vanjskoj fasadi. To je kuća koja mora biti pogodna za stanovanje. Naši građani moraju imati mogućnost živjeti u toj kući, imati sigurna radna mjesta, e, siguran okoliš, imati e, šanse za budućnost i za mlade generacije ali isto tako moraju postojati preduvjeti koji će nam omogućiti da spriječimo siromaštvo u starosti ili e, sve veći broj beskućnika. E, mi naprosto više ne vjerujemo da je to moguće. Uvijek iznova čujemo obećanja. Do sada još nitko nije jasno rekao da dosadašnji koncept Europske unije e, koji počiva na globalnoj konkurentnosti i ponajprije na globalnoj konkurentnosti, a to uvijek iznova ide na teret naših građana koji moraju na svojim leđima nositi e, zaduženost zaduženost nacionalnog proračuna moraju snositi e, mjere štednje e, privatizaciju javnih službi i razne druge mjere i upravo se o tome radi ako to ne promijenimo ako ne promijenimo tu perspektivu unutar europske unije onda to znači da tapkamo na mjestu, da se vrtimo u krug, jer onda ne možemo govoriti o većoj razini socijalne sigurnosti, o kvalitetnim radnim mjestima, ako s druge strane govorimo o fleksibilnosti i nepostojanju zaštite radnih mjesta. Kako uvesti promjene što se tiče nezaposlenosti mladih? A na posljedku moramo reći i sljedeće. Ako se ovdje postavlja pitanje zašto dolazi do sve većeg nacionalizma i populizma, E, zašto sve više govorimo o nacionalnoj odgovornosti država članica. Uzroci za to su ovdje. Praktički imamo crveni tepih za nacionalne vlade koje propagiraju nacionalne interese. Na taj način smanjujemo utjecaj Europske unije. Postoje E, desni populisti, lijevi populisti koji žele zamijeniti Europsku uniju jednom mozaikom koji se sastoji od raznoraznih komadića i upravo zato moramo poduzeti mjere kako bismo tome stali na kraj. Tu postoje dva odgovora. Moramo imati pravu demokraciju u Uniji E, tu nije dovoljan prijedlog da povjerenici komisije sudjeluju u izborima u budućnosti. To nije dovoljno. Morate biti svjesni svoje odgovornosti i morate vidjeti kako izgledaju građanske inicijative u Europi. Postoje li demokratski temelji za to. Vi uopće niste rekli na koji ćete to e, način zajednički oblikovati u suradnji s građanima i zapravo moramo konstatirati da pitanja koja želimo vama postaviti moramo postaviti vijeću i moramo konstatirati da je vaš prethodnik gospodin barroso dao značajan doprinos eh, tome da postoje ova današnja pitanja i upravo zato mnogi građani u Europi daju odgovor da se radi o lobistima, a ne demokratski izabranim predstavnicima, odnosno zastupnicima. I upravo zato komisija nije uspješna. Nije dovoljno sada kvalificirati gospodina Baroza kao lobistu. Zapravo treba učiniti daleko više. Učinite nešto za to da građani e, sudjeluju, oni žele sudjelovati, žele da ih se uključi, ne žele da se odluke donose negdje drugdje na nekim višim razinama. Danas sam e, čula jako puno poziva i u vašem govoru vi pozivate ove ili one koga pozivate. Mi moramo nešto učiniti, komisija nešto mora učiniti, vijeće nešto mora učiniti. Pozivate sve da nešto, da učine. I što će biti sada nakon Brexita? Hoće li se sada moći raditi stvari koje se ranije nisu mogle raditi? Onda ste to danas trebali ovdje reći. E, sada govorimo o zajedničkom osiguranju od nezaposlenosti. E, razgovaramo o zajedničkoj minimalnoj nadnici. E, to su pitanja koja, na koja morate dati odgovor. Mi očekujemo više, očekujemo konkretne stvari jer onda ćemo biti spremni aktivno sudjelovati u raspravi. Molim vas, predsjednik prekida. Završite. Molim vas da slušate ljevicu i prestanite ih stavljati u istu kategoriju sa onima koji se zalažu za ograde. Hvala lijepa. U ime kluba zelenih riječ ima zastupnica Harms. Poštovani gospodine predsjedniče, Poštovane građanke i građani Europe, što se tiče mog kluba, bez obzira na to što je tema rasprave, Europska unija sa svojim tekovinama, sa svojim postignućima i slabostima je pravi odgovor na nacionalizam. Mi u Europskoj uniji u proteklih 60 godina naučili smo da bolje možemo štititi vlastite interese i bolje možemo braniti vlastite vrijednosti zajednički i upravo zato ova Europska unija je za nas odgovor i u ova nesigurna vremena globalizacije. E, ne znam što je ovdje bitno što se tiče kompetencija i onoga što radi gospođa Mogherini. Međutim, e, sve ima svoje vrijeme. Mislim da sada ne moramo govoriti o institucionalnim promjenama. Ono na čemu moramo raditi je e, ponovna uspostava povjerenja u Europsku uniju, a to možemo učiniti samo dijelima. Mora postojati ponovno povjerenje u Europsku uniju, u otvoreno pluralističko društvo, jer to je ono što je pod velikim pritiskom zbog zbivanja u proteklim godinama. Mi kao zeleni želimo vidjeti, vidjeti mjere koje će omogućiti građanima da ponovno e, uspostave povjerenje u zajednički europski put. Prošle godine vidjeli smo određeni broj e, migranata koji su uspjeli doći do naših granica i vidjeli smo u čemu se sastoji taj problem e, globalnog bijega čiji simptomi su do nas došli u homeopatskim dozama. Od tada se vodi rasprava o polarizaciji u Europskoj uniji i taj jaz je sve veći. Sve veći. Ovdje želim istaknuti da sam ja uvjerena i moj klub je uvjeren e, da europske države mogu i trebaju ispunjavati svoje obveze u odnosu na izbjeglice puno bolje. Međutim, e, ako pogledamo situaciju u Africi i Siriji, i molim se za opstanak e, primirja u Siriji. Ako pogledamo situaciju ondje, onda možemo vidjeti da izvan Europske unije moramo učiniti daleko više, da moramo biti pouzdaniji. Međutim, u proteklim godinama uvijek iznova potiskujemo stvari. Ako nemamo bolji koncept politike za Afriku, ako nemamo sustav eh, azila koji dobro funkcionira, onda to znači da nismo ništa naučili. To znači da će se u budućnosti eh, vratiti problemi i sve veći broj je izbjeglica. Pitanje solidarnosti iznimno je važno. Mislim da solidarna reakcija na nesreću drugih koju vidimo u proteklim godinama mora biti bolja, a problemi su veći ukoliko ne postoji unutarnja solidarnost. Postoji ogroman jaz u bogatstvu, u blagostanju u Europskoj uniji u mnogim dijelovima Europske unije škole i bolnice propadaju, naše granice ne funkcioniraju, dolazi do terora, ima toliko izvora neizvjesnosti i nesigurnosti kojima se moramo baviti. I to govorim zbog sastanka na vrhu u Bratislavi. Moram reći da je to nešto što ne možemo sami ostvariti mora postojati zajedništvo i sloga sa e, vlastima u pojedinim državama članicama. Investicijski plan e, o kojem ste govorili gospodine Juncker je dobar, ali nedovoljan. E, ako govorimo o nezaposlenosti mladih, lijepo je pokazivati interes za njih, ali onda nuditi odgovore u smislu karti za Interrail, gospodine Weber, to baš nije rješenje, iako smatram da je Interrail dobra ideja. E, moramo se baviti problemom e, poreznih oaza, moramo vidjeti e, koja ozbiljna rješenja možemo ponuditi što se tiče opće nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih. Moramo voditi računa o velikim projektima na području klimatskih promjena. Ako ne ratificiramo Pariški sporazum što prije, a naglasak mora biti na transparentnosti, učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, moramo dati zamah industriji u mnogim zemljama, ali tu moramo sve dosljedno promisliti. Poštovane dame i gospodo, kao zeleni mi smo spremni stati u obranu svih postignuća i što se tiče zaštite osobnih podataka i zaštite okoliša gospodine Juncker, to morate ozbiljno shvatiti. Ove rezultate morate štititi i ne smijete odustati od njih u pregovorima sa Kanadom, u pregovorima oko CETE i TTIP-a. P-a. Ukoliko to ne učinite, onda ćete izgubiti povjerenje građana i to daleko više nego što biste to mogli očekivati. Zahvaljujem na pozornosti. A sada u ime kluba EFDD zastupnik Faraž. Ova godišnja tradicija govora o stanju Unije je nešto što je započeo vaš prethodni gospodin Barozo. Mislim da je ovo izvrsna prilika da Mislim da će nam se cijeli parlament pridružiti, da čestamo gospodinu Barozu što je dobio tako dobro plaćen posao u Goldman Sachsu. Ja sam uvjeren, gospodine Juncker, da kada vrijeme dođe za to, da će vaši prijatelji se pobrinuti i za vas a jasno je, mi smo glasali za to da odemo. I nikakve se lekcije nisu izvukle iz Brexita, nego se nudi uobičajeni recept više Europe u ovom slučaju, više vojne Europe, europska vojska, zajednička obrana i već ovdje u ovom parlamentu čujemo kako Amerikanci tu više neće biti, da ćemo ovdje biti sami s našim mm, vojnim strukturama ne znam što je s projektima za mir, ali mislim da je ovo vrlo opasan pomog. I neće se tu ništa ni mijenjati jer u opozicijskim strankama u cijeloj Europi vidimo neće na istočnim državama Europske unije reći na kraju ne gospođe, reći će ne politikama imigracije gospođe Merkel. No, s druge strane, imate pravo da ste pomalo kritični prema britanskoj vlasti, koja, ja se slažem, mora početi raditi na ovim pitanjima, a i vi iz Europe ste počeli raditi na tome i već ste imenovali e, one odjednike za razvod. A gospodin Verhofstadt činit će to u ime Europskog parlamenta. A E, vi mislite da je ova zgrada hram, a da je gospodin Hrhofstadt visoki svećenik. Jedini pravi nacionalist vi, jer želite zastave, želite vojsku. Vi ste jedini pravi nacionalist ovdje, a ovo je zapravo objava rata pravim pregovorima jer ako se vi držite dogme da je reciprocitet eh, za pristup jedinstvenom tržištu da zato moramo imati slobodu kretanja, nećemo nikamo doći. Što se tiče onog pravila eh, vezane za VTO. Britanija tu dosta dobro stoji. Međutim, za prvo izvođače automobila iz Njemačke ili vinare u Francuskoj to vjerojatno nije dobro. Jer ja tvrdim da ono što nam je zaista potrebno je da imamo razuman pristup, zdravorazumski pristup. Ovaj parlament treba shvatiti da je pogriješio i da trebaju naći nekoga ko zaista voli Ujedinjeno kraljevstvo i taj bi trebao predvoditi te pregovore. Hvala. Äh, sada riječ u ime kluba NF, ime zastupnice Le Pen. Pa, gospodine Juncker, rijetko ste nam e, imali priliku tako bezličan e, govor predstaviti bez vizije. EKG je bio miran kao da je bila e, kao da se govorilo na samrt Europske unije. Osim, osim onog trenutka gdje ste bili dosta, dosta zabavni, gdje ste se predstavili kao borac za borbu protiv e, divlje fiskalizacije poduzeća. No vratimo se srži. U biti ništa niste vidjeli ni čuli od velike želje naroda da povrate neovisnost i slobode. Htio dok reći da je gospodin Weber dao dio toga, e, jer on barem čita Eh, ono što kažu narodi u novinama. Prestanite govoriti, čitati tisak, gospodine Weber, pogledajte kako glasaju mladi, to vam je bolje. Ja ću vam to reći dosta mirno, jer u Francuskoj, eh, mojoj državi, eh, pokret kojim ja predsjedam je prvi, najzastupljeniji među mladima. U biti Brexit je razbio tabu. Britanci smatraju da je moguće izaći iz Europske unije, što više može se izaći i izvlačeći prednost za sebe. Dakle, one katastrofalne e, najave su bile samo laž. Ujedinjena kraljevina je dobro i šok e, koji ste vi, negativni šok koji ste očekivali, pretvorio se u pozitivan šok. Vi ste svi htjeli da e, se apokalipsa sruči na Ujedinjenu kraljevinu, ali to se nije dogodilo. I vaša rješenja kakvi god problemi i okolnosti bili, vi uvijek tražite više Europe. Bilo da se radi o terorizmu, migracijama, gospodarstvu, poljoprivredi, vi uvijek računate na Europu da nas zaštiti, ali ta Europa koja nas pod velikim navodnicima štiti više nitko u nju ne vjeruje. To je samo priča koja nema nikakve moći. Odbijajući E, nacionalne granice u ime Schengena puštate da e, budu prosperitetni svi kriminalci i sve, sva krijumčarenja sprečavajući upravljanje krizom imigracije omogućavate rast islamizma, terorizma i svih tih zala. Čega nas Europa štiti od sigurnosti? Pa namećući katastrofalnu gospodarsku politiku jugu Europe kako bi se spasio euro, a ne narodi, ubili ste e, gospodarski rasta i uništila su, uništena su brojna poduzeća i eksplodirala je nezaposlenost. Od čega nas štiti Europa? Štiti nas od prosperiteta? Vi namećete više Europe protiv želje naroda i time u biti povećavate napetosti. Gospodine Juncker, u petom mjesecu ste govorili jako prezirivo prema Britancima i vaš prezir Europe za zabrinjavajući. Čega nas štiti Europa slobode, demokracije? Vrijeme je da se preda štafeta. Narodi Europe imaju potrebu za projektom budućnosti i a to je nešto što im samo njihovi njihova nacija može ponuditi. Pustite narode da slobodno surađuju onako kako oni to žele. To će biti puno bolje nego pod nadzorom Brisela. Budite konačno demokrat i pustite narode da odluče o svojoj sudbini. Frau Abgeordnete Le Pen, Herr Abgeordnete Gospođo Le Pen, Gospodin Korbet vam želi postaviti pitanje. Slažete li se? Gospođo lepen da li ćete se zalagati u bliskoj budućnosti za Frexit e, u okviru vaše, u okviru svoje predsjedničke kampanje? Ja iznimno cijenim demokraciju i mislim da je referendum e, najbolja provedba demokracije i sukladno tome već prije četiri godine sam počeo govoriti da ću organizirati referendum kako bi se Francuzi očitovali o izlasku Francuske iz Europske unije. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete. A sada riječ ima u ime neovisnih zastupnika gospođa Dodds. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nakon demokratske odluke građana Velike Britanije na referendumu 24. lipnja Europska unija i Ujedinjena kraljevina moraju izgraditi odnose koje će biti dobre za jedne i za druge, one koje će se zasnivati na povjerenju i prosperitetu. To nema smisla samo za Veliku Britaniju, već i za Europsku uniju. Mi smo peta, naj, e, peta najveće gospodarstvo u svijetu. Mi smo oni koji najviše uvozimo njemačke automobile, europske poljoprivredne proizvode. Europi smo potrebni i sad moramo naći novi put na dobrobit svih. Ujedinjena kraljevina je nacija koja će sama moći biti prosperitetna, ali Europa je njezin veliki saveznik. Za Sjevernu Irsku otići iz, EU iz Europske unije predstavlja i mogućnosti i izazove. Ovdje ste podržali mirovni proces u Sjevernoj Iskoj i vam zahvaljujemo na tome. Naša kopnena granica postaće granica Europske unije. Ne smijemo dopustiti da to ugrozi postignut napredak. Sjeverna Iska će u sljedećim godinama gledati na van. To će biti briljantan primjer eh, gdje je demokracija pobjedila eh, terorizam i sukob. Dotz, Kolegice Doc, zastupnik Tenok vam želi postaviti pitanje. Sjeverna Irska mudro je odlučila da ostane, ali nažalost statak nije odručio slijediti. Vi ste rekli da će biti granica između Sjeverne Irske i Irske, rekli ste da će to biti e, nova mogućnost, pa kako mislite da se to pred, e, može odraziti između Republike Irske i Sjeverne Irske, kako mislite dakle postaviti tu e, kopnu granicu, a da ne dovedete, da ne stvorite ugrozu za vašu provinciju? Hvala vam, gospodine Tanok, na postavljenom pitanju. Sjeverna Irska jest e, glasala za osnak u Uniji, no ja sam doista ponosna na tome što sam dio Ujedinjene kraljevina. Ujedinjena kraljevina je u svojoj cjelini, dakle kao cjelina glasala za odlazak iz Europske unije. Ja poštujem i e, uvažavam potpunosti e, odluku svojih sugrađana. U Sjevernoj Irskoj postoji situacija situacija da će Sjeverna Irska biti jedini dio Ujedinjene kraljevine koja ima kopnenu granicu sa e, državnom članicom Europske unije. Samo, sama ta činjenica predstavlja veliki izazov. Ja sam uvjerena da ćemo moći napraviti zajedničko, odnosno jedinstveno područje za kretanje, putovanje i mislim da ćemo uspjeti upravljati tim granicama kako bi taj, e, to sve funkcioniralo na najbolji način. Hvala lijepa, gospođe Doc. A sada u ime vijeća ministara, gospodin ministar Korčok. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Najčešće s ovog mjesta uzimam riječ i predstavljam vijeće, no sad vam je jasno da u ovom trenutku to ne mogu napraviti na taj način jer cjelokupni rad i na temelju onoga što je na što je ukazao predsjednik Juncker e, o radu koji je pred nama, sve to nešto što se tek treba raditi. No mogu vam reći u ime slovačkog predsjedništva da vam zahvaljujem na predloženoj pozitivnoj agendi. Ja imam privilegiju predstavljati slovačko predsjedništvo i želim vas uvjeriti da će naše predsjedništvo biti svjesno i da je svjesno eh, hitnih pitanja po kojima treba djelovati i s kojima je suočena Europska unija. Mi smo svjesni svih tih hitnih pitanja i ne trebam duljiti o tome su jasni i do neviđeni, no e, jasno je da ako se protiv jedne stvari moram boriti, to je nesigurnost. Osim toga, siguran sam da će Europska unija biti, može vrlo lako postati žrtva populizma. Slažem s predsjednikom Junkerom da populizam ne, ne rješava probleme, većih ih stvara. Nakon što sam saslušao predsjednika Junkera, želim reći da e, slovačko predsjedništvo e, je odabralo prava načela po mom mišljenju glede prioriteta. Želimo ostvariti jasne rezultate, želimo se usredotočiti naše sugrađane i stati u kraj fragmentiranju Unije. Druga stvar koju želim reći, kao što su to i mnogi spomenuli, e, dakle spominjali su na nadolazeći sastanak šefova država i vlada u Bratislavi koji se treba održati u petak. Koja je izvorna ideja koja stoji iza toga svega? Pa stvari su dosta jasne. Šefovi država i vlada su se u lipnju sastali nakon glasanja u Ujedinjenoj kraljevini i došli do zaključka da treba voditi jasnu i otvornu raspravu, dijalog e, međusobno o stanju u Uniji i kako naći zadovoljavajuće rješenje na ono što se dogodilo u Ujedinjenoj kraljevini. Želim reći da će u tom dijalogu biti divergentnih mišljenja, no mislim da se ne trebamo bojati toga na razini šefa država i vlada. Mislim da tu raspravu odavno trebalo održati i ako se taj, e, taj dijalog vodi s ciljem da se dođe do e, zajedničkog stava o budućnosti Europe nakon Brexita, mislim da je to jako pozitivno. U šest e, mjeseci nakon e, obilježavanja 60. 60. E, obljetnica potpisivanja e, ugovora iz Rima, to je treba biti riješeno. No želim vam reći čime se želimo baviti u narednim mjesecima. Kao prvo, migracija. I hvala vam predsjedniče Juncker što ste uputili pozivu u slovačkom predsjedništvu da se radi na rješenjima koja će nam omogućiti da se prevaziđe odbojnost određenim zemljama, da se prihvati izbjeglice. No istovremeno mislim da je važno da osmislimo koncept na temelju kojeg ćemo svi moći sudjelovati u solidarnosti. Kao drugo, unutarnja i vanjska sigurnost, naravno to će biti od iznimnog značaja. Konačno, mi želimo bolju komunikaciju unutar Europske unije. Mislim da je to jasno poentirao i gospodin Juncker. I konačno predsjedniče, slovačko predsjedništvo kako bi ostvarilo jasne rezultate i provodilo što više moguće e, interinstitucionalni sporazum, to bi bili e, ovi ključni ciljevi na kojima ćemo raditi s komisijom i dobili ste pismo namjere koje vam je danas uputio gospodin e, predsjednik vlade Fico i nadam se da ćemo do kraja godine moći napraviti jednu zajedničku izjavu sa komisijom i Europskim parlamentom o zakonodavnim prioritetima. Predsjedniče, ovo je bio moj privilegij danas nastupati pred vama i hvala vam na pozornosti. Sada u ime Pučane riječ ima zastupnik Royal. Za početak e, zahvaljujem e, gospodine predsjedniče. Dobro je što nas je predsjednik komisije podsjetio na osnovne ideje na kojima počiva Europska unija i sada nam je lakše vidjeti u čemu se sastoje poteškoće s kojima smo suočeni. A odgovor je u projektima koji mogu dokazati da mi možemo ostvariti ono što smo zamislili. Nekoliko konkretnih primjera. E, uspješno se možemo boriti protiv populizma jedino ako nastupamo vjerodostojno, a možemo biti vjerodostojni jedino ako pokažemo da poštujemo vlastita pravila. I Upravo zato e, poštovane kolegice i kolege iz kluba socijaldemokrata vjerodostojnost znači da se držimo pakta za stabilnost vjerodostojnost znači da se držimo onoga što smo rekli i da se držimo pravila e, Drugo, moramo zauzeti stajalište i pokazati e, da imamo drugačije stajalište, a ne ići niz vodu, niz dlaku populistima. E, TTIP, e, CETA, hoćemo li tu popuštati e, populistima ili je naš posao da ostvarimo ono što smatramo ispravnim? Mislim da se radi o ovom potonjem. I treće, moramo dati konkretna rješenja, ne samo obećanja. Rješenja moraju biti konkretna, konkretna rješenja za probleme koji se suočavaju s poteškoćama. Što E, činimo e, kako ne bi dolazilo do razmjene podataka sigurnosnih e, službi. Što radimo na zaštiti osobnih podataka? Što radimo u konkretnim segmentima? Moramo pokazati sasvim konkretne mjere. I na posljedku, ako želimo ostvariti rast u Europi. Za to e, nam ne treba samo novac. Moramo stvoriti preduvjete koji će omogućiti ljudima da osnuju vlastito poduzeće. A tu postoje ogromne prepreke i problemi u mnogim dijelovima Europe. E, trebamo imati manje pravila i manje detalja. Hvala lijepa. A sada riječ ima zastupnica Rodriguez. Mr. remain... Gospodine predsjedniče, da, Europa mora biti e, brod za europske građane da mogu kontrolirati živote u stabiliziranom e, globaliziranom svijetu. Europa mora dati europska rješenja. Vašim ste govorom uvelike pridonijeli tome. No, Europski parlament mora zauzeti vrlo jasna stajališta i to upravo u tu svrhu. Htjeli bismo da Europsko vijeće da rezultate u tom smislu na prestojećem sastanku na vrhu u Bratislavi. Međutim, u središtu svega mora biti jak socijalni stup kako bi svi europski građani mogli uživati iste socijalne norme i istu vrstu socijalne zaštite. Taj socijalni stup mora moći računati na sredstva kojima će se to moći ostvariti. Vjerujemo da bi Evropska unija ponovno trebala postati ona koja će raditi na socijalnoj konvergenciji i e, moramo imati i kohezijsku politiku kao što je imamo i ekonomsku i monetarnu uniju. Hvala lijepa. A sada u ime ECR-a riječ ima zastupnica Trebesius. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, poštovani gospodine predsjedniče komisije, ne bih željela biti nepristojna, međutim vi ste e, stari, umorni, potrošeni. Vi stojite za ovu Europsku uniju koja je upravo suočena s neuspjehom. A što vi radite? Uvijek iznova ponavljate svoje fraze, iste riječi, a zapravo se od vas e, ne može očekivati ništa novoga a to će dovesti samo do e, istih problema, iako ste iznijeli neke dobre ideje. Europska unija suočena je s krizom, krizom eura, krizom financija i njezinim implikacijama. E, nezaposlenost mladih je visoka. Suočeni smo s Brexitom, s terorizmom, a Europska unija još uvijek nema zadovoljavajuće odgovore na ove probleme. Vi kažete da želite bolje pojasniti politiku. Ne trebate politiku bolje pojašnjavati, morate voditi bolju politiku. Europska unija se mora reformirati i to temeljito ukoliko želimo da bude uspješna u budućnosti, ako želimo da pruži odgovore našoj djeci i budućnost za našu djecu mislim eh, da gospodin Verhofstadt eh, iz Liberala nije prava osoba koja treba predstavljati Europski parlament eh, što se tiče pregovora u, sklopu postupka izlaska Velike Britanije. Vi odbijate Europu a la carte. Ja smatram da je Europa a la carte rješenje za budućnost. Hvala. A sada u ime kluba Ujedinjene ljevice e, zastupnica zastupnik Ferreira. Gospodine Juncker, e, vi ste govorili o zahtjevima E, za sastanak na vrhu koji će se održati sljedeći tjedan. Pa nije potrebno ništa posebno da se zna što će se dogoditi na sljedećem sastanku na vrhu, baš kao što se to uvijek događa na takvim sastancima. Jesu to interesi i nikakvi drugi ti poslovni interesi koji brani naša unija. Ali Evropi je trebalo, treba nešto drugo, treba zaštititi radna mjesta, treba zaštititi plaće. A što se događa? Upravo nešto drugo. Portugal je dobio sankciju. Protiv takve Europske unije treba se boriti. A Europa Junckera, Baroza i Goldmana Sachsa ne bi trebala biti Europa naroda jer to je ono što se, će nam se dogoditi. U ime kluba zelenih zastupnik Europska unija nije savršena i predsjednik Juncker je pristao i ukazao na to i pozdravljam neke od inicijativa koje je spomenuo kako bi se riješili problemi poput eh, E, stvaranje radnih mjesta, konektivnosti i socijalne pravde. Predsjednik Juncker također rekao da bi Europska unija trebala ovlastiti, odnosno jačiti ulogu naših sugrađana i e, biti solidarna. Pa stanovništvo Škotske e, glasalo je za ostanak u Europskoj uniji kako bi nastavilo raditi na zajedničkim izazovima. Veliki izazovi su suočeni i treba vidjeti kako zaštiti poziciju Škotske, osobito kada se radi o pristupu u jedinstvenom tržištu. Škotska vlada radi, ulaže veliki trud e, u suradnji sa e, Ujedinjenom kraljevinom kako bi se priznalo e, njihov pregovarački položaj. Nadam se da će komisija i vijeće i ovaj parlament biti otvoreni da se iznađe neko domišljato rješenje kako bi se ispoštovala demokratska volja stanovništva Škotske. To bi bila prava solidarnost. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnica Ferrara. Hvala. Prije godinu dana vi ste gospodine Juncker rekli da Europi nedostaje e, Europe i Unije. A danas biste trebali u to biti još uvjereniji. Naime, govorili ste o Europi koja je solidarna, koja treba biti tu za građane. Šteta što je ovaj model Europe još uvijek predalek. Europske politike pokazale su se učinkovitima prilikom spašavanja banaka, ali ne toliko kada se trebalo upravljati migratskim tokovima ili pa osigurati gospodarski rast svim državama članicama. Europu se danas percipiraju kao e, tehnokratsku skupinu koja donosi odluke i na taj način nameću mjere štednje, smanjuju ulogu e, popularne demokracije i favoriziraju divlju liberalizaciju i liberalizaciju tržišta rada i u konačnici povećavaju se socijalne nejednakosti. A što se tiče svih naraštaja sadašnjih i budućih, a ne budu li oni u centru svih politika, građani će i dalje govoriti ne toj Europskoj uniji. U ime kluba nf zastupnik Salvini ima riječ. Ma, far... To je već po ko zna koja farsa. Pa Eto, vidimo, 3000 mrtvih u sredozemlju, ne milioni nezaposlenih i onda su neprijatelji Europe, e, populisti i nacionalisti morate otići nekom dobrom liječniku, ali stvarno dobrom specijalisti. A što se događa? Neprijatelj Europe islamski terorizam, a vi ga financirate jer e, svaka i čamac koji dovede imigrante u Europe napuni džepove milionima islamskim teroristima. A vaše politike koštaju na velik broj radnih mjesta. Vi surađujete s Turskom koja nam ništa ne daje za uzvrat vi ste protiv legitimno izabranih vlada kao što su Poljska i Mađarska, kojem ovdje odajem poštu. A jednostavno e, mislim da će ovakav govor biti posljednji koji ćete održati pred ovim domom jer nacionalistički i populistički dižu se na e, noge naši građani. Na redu je nezavisni zastupnik gospodin Zonebor. Hvala lijepa. Europska unija se promijenila. Kada sam ja stupio na ovu dužnost, e, želio sam se boriti za snažnu Europu sa 27 e, država. Sada, nakon Brexita, nakon situacije s Mađarskom, e, želim se zalagati za to da se i Mađarskoj pokažu e, vrata. A osim toga, vlada koja odbija poštovati odluku o Apple-u, e, dovodi do dojma da se ovdje ne radi o Europi e, građana, nego o Europi velikih koncerna i zato želimo putiti poruku irskoj vladi. Ako još uvijek vjerujete da će Apple otvarati radna mjesta u Europi, zaboravite. E, u Apple je postao samo jedan Steve Jobs, ali njega više nema i zato zaboravite e, iPhone će dovesti do toga da ćete imati daleko veće prihode i onda ćete moći kupovati iPhone. To je zapravo situacija u kojoj svi e, dobivaju. Razmislite o tome u čašicu viskija. A osim toga imam jednu poruku za gospodina Oettingera koji uvijek iznova se spaja na mrežu. Mislim da treba definirati jasnu situaciju što će biti sa odlukom o roamingu. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Zonepornu i e, zahvaljujem na tome i što ste mi se obratili sa šefe. što nije bilo potrebno. A sada je na redu zastupnik Eh, Levandovski. Hvala. Danas nismo imali uobičajeni optimizam u, sta, u govoru o stanju u Uniji, jer eh, to nije bilo opravdana Situacija koju proživljavamo nije takva da treba proslavljati potpisivanje ugovora u Rimu. Eh, situacija je jako tjeskobna i to je nešto što ide na ruku populistima. Ksenofobi i populisti nameću svoje teme i način na koji će se voditi rasprava. Postoje brojne prijetnje koje se nažalost povezuju s migracijom i politikom otvornih vrata. Nigel Farage bio je predvodnik ovdje, ali nažalost danas e, bio je dosta usamljen, ali sada imamo brojne njegove klonove brojnim zemljama. Sada smo suočeni s pitanjem sigurnosti, unutarnjih i vanjskih granica, e, tržište rada. Dakle, to su glavni izazovi. Moramo suočiti s njima. Naši sugrađani počinju vjerovati da su države članice te koje jamče sigurnost. Ako se to mišljenje proširi, onda ćemo izgubiti bitku. Agenda sasnaka na vrhu u Bratislavi jako je dobar. Nema svrhe pokazivati da smo e, nemoćni i da se fokusiramo na ra međusobne razlike. Ne, moramo imati zajednički nazivnik oko kojeg ćemo se složiti. Hvala lijepa. Zastupnik Jurek ima pitanje za vas, zastupniče Lewandowski. Izvolite. Piśmie, a przewodniczący Juncker nie powiedział ani słowa o rodzinie. Govorili ste o govoru gospodina Junkera, no on nije spomenuo obitelji i prava obitelji. Obitelji su u krizi, imamo demografsku krizu, a to e, potiče isto tako e, migracijsku krizu. Vi ste populista, ne mi. Zašto ne želite govoriti, spominjati obitelji? Gospodine Lewandowski, izvolite. Gospodin Juncker sam je sročio svoj tekst. Mislim da je to bio jako dobar govor i pružen je jako dobar odgovor na trenutnu situaciju. Na radiju je zastupnik Stanišev. Juncker. Hvala predsjedniče. Predsjednice, predsjedniče Juncker, imate tešku zadaću voditi Europsku komisiju u vremena kada je nezamislivo moguće i u biti čak se događa. Brexit nedostatak solidarnosti u borbi protiv eh, migratske krize, izbjegličke krize, to su samo simptomi, no ako želimo pomoći Europskoj uniji stvoriti perspektivu u budućnosti, moramo rješavati korijenske probleme, a oni počivaju u tome što tijekom petogodišnjeg eh, mandata Barosove komisije socijalna Europa pala je kao žrtva politike stroge štednje. Vi ste obećali kada ste izabrani na mjesto predsjednika komisije da ćete to promijeniti. Rekli ste kako Europa mora imati trostruki A socijalni standard. No, tome još nije tako i ono što socijalisti očekuju od vas i komisije jest da imate jasan plan puta kojim ćete uspostaviti ravnotežu između slobode e, poduzetništva, inicijative sa e, jasnim socijalnim e, standardima diljem Europske unije. Ja vas pozivam još jednom da ozbiljno e, se pozabavite pitanjem mladih u Europskoj uniji. Naša obitelj predlaže jasan plan za europske mlade četiri temeljna stuba, zapošljavanje s više sredstava, zapošljavanje e, jamstvo za mlade, a tu nisam čuo da ste se preuzeli ikakvu obavezu, dakle kultura i obrazovanje i zašta e, djece. Ako se počnete za to zalagati i to pretvorite stvarnost, onda postoji prava, e, pravi izgled da će Europa provrati povjerenje u sebe. Hvala. Hvala lijepa. sada u ime kluba ekr zastupnik Cile. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Tijekom 12 budućih mjeseci svi će dobiti ono što žele, dakle više socijalnih mjera, ali ne govorite, niste spomenuli u jednom trenutku mjere štednje, provedbe pakta stabilnosti i gospodarskog rasta. Kako bi Ujedinjena kraljevina otišla što prije iz Europske unije kako bi se e, tržište kapitala što prije e, iznijelo iz Londona. Hoćete se boriti protiv ne, socijalnih nejednakosti? Da, ali ako to analiziramo na europskoj razini doći će do sve većih e, nejednakosti jer će novi naraštaj tražiti kvalitetan život drugdje, na drugim mjestima u Europi. Zatim, govorite o europskoj obrani i spominjete novi fond, ali uopće ne govorite kako će se to e, dešavati. Mi ćemo planirati dakle operacije bez sudjelovanja Ujedinjene kraljevine i Sjedinjenih američkih država. Još jedna stvar, nijednom nije uopće bilo riječi o Rusiji. Jedna stvar je to da ćete platiti kompenzacije za e, mljekare i njihove gubitke. No, ne spominjete ništa o Krimu niste uopće rekli da je došlo do eh, agresije na eh, vratima Europe. Hvala gospođa Matijas, imate jednu minutu. Puno hvala gospodine predsjedniče. Evo govorimo o stanju Unije, ali počnemo o tome govoriti konkretno, a ne govoriti samo o tome što želimo. jer e, Njemačka je već e, mnogo toga promijenila i e, znamo da postoje norme koje se Njemačkoj, iako je prekršilo neka pravila, Njemačkoj se ne nameću. A slična situacija je vezana i za Francusku. Zašto se Francuskoj ne nameću sankcije? Zato što je to Francuska a u Portugalu živimo kroz vrlo bolnu situaciju, a Europska komisija sada je nametnula eh, odredbe protiv Portugala. Zašto? Zato što je Portugal Portugal i to je stanje u Uniji. Nije potrebno tu držati neke velike govore. Međutim, predsjedniče, jedna stvar, ne sramite li se zbog te situacije? Hvala puno. E, što god e, kažete, gospodine Jonker, vidimo da se stvari odvijaju sve brže i brže i ljudi sve brže i brže gube povjerenje. E, upravo smo bili svjedoci tome i u Velikoj Britaniji nedostatku povjerenja. A sada moramo nešto napraviti kako oni u Velikoj Britaniji koji će izaći iz, iz Europske unije da moraju ostvariti bolje odnose s Europskom unijom u budućnosti. Gospodin Juncker govori i o zajedničkim vojnim snagama. Mi Šveđani smo e, neutralna država. Moramo postaviti pitanje o takvim pregovorima i ovakvim ozbiljnoj krizi. Ne želimo da nas se prisili na takvu vrstu vornje suradnje. Da, ovo pitanje povjerenja zaista je bitno i e, to je nešto što će imati na umu i glasači. Moramo vidjeti što ćemo naprijed u budućnosti. Gospodin Dolinski. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, Europska komisija danas eh, u riječima samog svog eh, predsjednika govori o egzistencijalnim problemima. Situacija je katastrofalna. Eh, Britanci su rekli da će napustiti Europsku uniju. Sada bi trebalo osuditi i Poljsku. A iz Luksemburga dolaze poruke da treba isključiti Mađarsku. Koliko je to absurdno? E, prisjetimo se da je prije nekoliko godina na ovom kontinentu vladala suradnja, prijateljstvo, govorili smo o mirnoj e, i lijepoj prijateljskoj budućnosti, a sada je došlo vrijeme prijepora zbog pogrešne monetarne politike, pogrešne izbjegličke politike i doista vas pozivam da ispravno shvatite poruku iz Velike Britanije. Moramo se odmaknuti od centralizacije, diktata Brisela. Što se tiče vladavine prava, naglasak mora biti na subsidijarnosti a to će dovesti do boljeg razvoja na ovom kontinentu. Merci, Hvala gospodin Lamasur sada. Hvala gospođo. Konačno se naziru obrisi Europe obrane i to je dobro. Međutim, ne smijemo zaboraviti, kao što ste vi to ispravno rekli, gospodine predsjedniče komisije, da su vojna sredstva jednostavno instrument koji je u službi vanjske politike. Vrlo ste ispravno dali primjer Sirije. Dodat ću dva druga primjera. Kakvu imamo vanjsku politiku prema Rusiji? sporazum iz Mirska nisu je dogovorila e, Evropska unija, već dvije države članice, a osim Ukrajine, tu su još i zemlje Zakavkazija, zatim e, diplomacija vezana za plin iz Rusije, to je nešto čime se Evropska unija uopće ne bavi. Zaista je fravagantno da nakon četvrt stoljeća poslije e, E, hladnog rata ne govorimo jednoglasno u odnosu na Rusiju. Što se pak Turske tiče, a je to prvi, a, to je, tu je dakle mogućnost za Siriju kroz koje dolaze mnogi teroristički ciljevi. I sada od Sjedinjenih američkih država do Katara mnogi se pitaju pa gdje je tu Europa? Da, Europa je tu na morima i to je dobro za humanitarna djelovanja, ali drugi tu eh, donose odluke. Ne budemo imali zajedničku politiku, moramo nešto napraviti kako ne bismo nastavili ne raditi ništa zajedno. Hvala lijepa. Sad na jednu minutu gospodin Fleckenstein. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Drage kolegice i kolege, istaknuo bih jedan aspekt iz ovog govora. Građanke i građani Unije imaju pravo na sigurnost. Unutarnju sigurnost e, i vanjsku sigurnost. I upravo zato, gospodine Juncker, imate moju potporu za bolju suradnju e, sigurnosnih službi i za E, početak e, strukturirane stalne suradnje u tom području. Međutim, e, sve to treba dovesti do veće razine učinkovitosti, a ne do nepotrebnog dodatnog opremanja. I upravo zato uspješni možemo biti ukoliko države članice E, budu spremne staviti na raspolaganje dodatna sredstva. Sigurnost e, vanjske granice, e, kontrola, informacije o tome tko ulazi, tko izlazi, to je nešto što smo zanemarili. Tu moramo raditi više. Međutim, jedna stvar mora biti jasna. To nije rješenje za izbjegličku krizu. Eventualno nam to može pomoći da prevladamo europsku krizu što se tiče raspodjele izbjeglica i njihovog smještaja Izbjeglička kriza e, riješit će se onda kada sve vlade budu ozbiljno shvaćale naše vrijednosti i ukoliko razvijemo učinkovitu politiku što se tiče rješavanja uzroka koji dolaze, dovode do raseljavanja i napuštanja vlastitog doma. Hvala. Gospodin ima riječ na minutu i pol. Gospodin Juncker. Europa proživljava krizu još veću nego prije godinu dana. Imamo tu atentate, mafija djeluje, populisti djeluju, nezaposlenost, skepticizam je sve veći. Ukratko imamo dojam da sustav ne funkcionira. Institucije funkcioniraju, komisija, parlament funkcioniraju, no solidarnost među državama članicama ne funkcionira. Međutim, bez te solidarnosti čak i uz aktivno sudjelovanje institucija neće biti Europe. Solidarnost naš, nas štiti od nacionalizama. Solidarnost, ona na koju smo naučili nakon drugog svjetskog rata, solidarnost, gospodo Weber, gospođa Pitela, rekste da je to taj europski model, ali on mora biti u korist svih europljana na jednakoj razini. Solidarnost je to kada sve države ispoštuju svoje obveze prema glede zaduženosti, deficita, preuzetih obveza, ali nije solidarnost kada solidarnosti kad nema prevelikih sankcija, no treba postojati solidarnost prema jugu, prema istoku i moram biti svjesni da je masovna imigracija zajednički problem. Solidarnost jeste kad je jedinstveno tržište, jedinstvena solidarnost, a ne zbroj 28 gospodarstava. Solidarnost je 27 za jednog, jedan za 27 Europa je solidarnost i jedina E, moguć, jedino moguće rješenje za Europu. Eto zašto vam, gospodine Juncker, čestitam na vašem govoru i budite uvjereni na moju e, potporu i na potporu moje zemlje Španjolske. Hvala sada na jednu minutu, gospođa Fajon. Ispričam samo na trenutak prije što preuzmete riječ. Kolega je e, kolegica je podigla plavi karton. Gospodine Ponso, ćete odgovoriti na pitanje? Izvolite, imate sada 30 sekundi, gospođo Sendra. Hvala, predsjednice. Gospodine Pons, mislite li da je pravedno što španjolska vlada najavljuje dodatne porezne rezove kako se ispoštovalo pravila Europske unije? Ne mislite li da će te mjere predstavljati veliko breme na najsiromašnije dijelove stanovništva u Španjolskoj? Mislim da Španjolska, poput svih drugih država članica Europske unije, mora ispoštovati svoje preuzete obveze i moramo biti lojalni jedni prema drugima. Ne mislim da Španjolska zavređuje i zaslužuje sankcije, no ipak mislim da Španjolska treba ispoštovati riječi i ispoštovati svoje obveze prema e, partnerima. Gospođa Fajon, izvolite, imate jednu riječ. Hvala. Da, nepovjerenje, to je stanje u Uniji. Europski identitet je nešto što neki evropljani ili su zaboravili ili nisu nikada za njega znali. Zašto? Jer je previše njih zaboravilo na europske vrijednosti. Zato što nije odmah i odlučno reagiralo na kršenje naših prava i vrijednosti unutar i izvan Europske unije, zato što mi ne nudimo socijalnu Europu. Dugoročna vizija mora se zasnivati na solidarnosti i socijaldemokraciji, a ne na različitim sporazumima. Ne smije nas preplaviti pitanje sigurnosti. E, ne smijemo zaboraviti ono što žele evropski građani. To tijelo solidarnosti za Europsku uniju je nešto što je izvrsna ideja, može pomoći integriranju mladih. Međutim, potreban nam je optimizam, pesimizam neće riješiti probleme. A svi među nama koji obnašamo odgovorne dužnosti bit će pozvani na odgovornost sljedećih mjeseci, padne li Europa i poklekne pred ovim problemima. Gospodin Sisa. Hvala lijepa. Ovo je povijesni trenutak što ste rekli gospodine Juncker. Vidimo dakle svjetlo nakon velike krize. Očekujemo dakle da e, ćemo vidjeti odgovornost a iz dana u dan prestaje povjerenje građana u Europi mi e, trebamo da vi i vijeće djelujete na hrabro s ambicijama, morate imati prioritete o, što se sigurnosti tiče, treba biti jasan, trebamo imati europsku pograničnu policiju koju treba još ojačati, ali treba nam i naša vojska i zaista moramo imati stvarnu zajedničku vanjsku politiku. To je zaista nužno kako bismo održali velik broj godina mira koji je upravo glavni razlog zato što smo zajedno. Nezaposlenost, naročito mladih u Europi, premašuje 20% u Italiji, iz koje ja dolazim, preko 40%. Dobro je da ćete više napraviti za planove. Potrostručite izdvajanja za zapošljavanje i rast. Treba također zaštititi štedne uloge. Jesmo li e, nešto zaista napravili za građane ili za proračune? Ono što je potrebno građanima nisu sastanci na vrhu. Ovo je trenutak gospodine Juncker da snažno i odlučno djelujete. Hvala gospođa Van Brent. Imate jednu minutu. Hvala, predsjedateljice. Predsjedateljice, čujem ovdje pozitivne prijedloge i od ključnog značaja bi bilo slijediti ih. Ne smijemo upasti u kolektivnu depresiju nakon Brexita, moramo ići dalje, iskoristiti svoje kompetencije kako bismo pružili konkretne prijedloge i rješenja suočeni sa izazovima mi smatramo, kao što je rečeno, da nema dovoljnih socijalnih mjera i treba ponuditi rješenja za socijalni dumping, isto tako i za nezaposlenost mladih. Mislim da se treba staviti naglasak na ulogu mladih koji podržavaju europski projekt, no istovremeno podržavaju i drugačije gospodarstvo. I želim na tome inzistirati. Naime, vi ste spomenuli određeni broj inicijativa, ali mislim da trebamo naglasak staviti na ekonomskoj tranziciji i Treba nam industrija, jedna drugačija industrija, nova radna mjesta treba stvoriti u drugačijem e, gospodarskom kontekstu. Treba ulagati, ali naravno taj ulaganju trebaju biti e, posvećena tranzicijskom gospodarstvu. Hvala gospođo, gospodine Sajer, imate jednu minutu. Hvala gospođo Megines, gospođo Juncker, insistirali ste na sigurnosti. Pučani su zadovoljni to je unutarnja sigurnost dobila svog povjernika. Bilo je krajnje vrijeme da to parlament napravi. Bilo bi dobro da i parlament ima neovisni, neovisan odbor za sigurnost koji će se baviti tim pitanjima. Naime, prijetnje povezane uz terorizam predstavljaju samo jednu dimenziju ljudskih prava Ja želim reći da je naš stav jasan, ljudski, jasan, ljudski stav, umjesto da se bavim, da prebacujemo probleme na europsku razinu, treba se nositi s tim problemima tamo gdje se doživlje, događaju. Protuzakonita imigracija je nešto što treba suzdržati i trebamo zaštititi po svaku cijenu vanjske granice Europske unije i zato Mađari ne mogu pristati na to da ljudi koji dolaze izvana, da ih se pušta, da ulaze te da se nameće njihovo razmještanje po Europi. Mađari žele odlučivati o tome i, to, i reće svoje mišljenje drugog desetog. Gospodine Soje, plavi karton. E, jeste li spremni prihvatiti? Izvolite. Hvala. Mislim da postoji konkretan problem koji treba riješiti ne znam govori li zastupnik Fidesa o čovječnosti, međutim mislim da možemo vidjeti da gospodin Juncker govori da ako se dozvoljava kampanja kakva se trenutačno vodi u Mađarskoj, nećemo pronaći rješenje. Gospodine Juncker, nakon napada u zračnoj luci Zaventem, bilo je jasno da i vi trebate ponijeti dio odgovornosti vezano uz odgovornost. bili ste malo predugački. imate li odgovor na ovo pitanje? <laughs> Gospođo predsjedateljice, ja nisam čuo nikakvo pitanje. U redu, prelazimo na gospođu Tomas. Minuta, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Molim vas da mi dozvolite da citiram francuskog pjesnika koji kaže nema ljubavi ako nema dokaza ljubavi. Nakon Brexita bojim se, gospodine predsjedniče, da vaše ljubavne izjave prema Europi nisu dostatne i da nam treba dokaz ne možemo osuditi europske građane na nepostojanje socijalnog stupa u Europskoj uniji, a jasno je da više ne postoji. 80% europskog zakonodavstva to dokazuje. Europa čeka dijela, a trenutačno nam nedostaju dokazi ljubavi, proračunski dokazi, a isto tako i e, svi ostali dokazi koji bi doprinijeli boljem socijalnom stanju. Ne trebaju nam riječi. Ono što zapravo želimo jeste znak jednakosti između političkih izjava i proračunskih e, sredstava i za to nam treba zapravo revizija višegodišnjeg financijskog okvira kao i konkretan bolji proračun za 2017. godinu. Danas ste najavili konkretne političke korake vezano uz sigurnost, obranu granica i slično, ali važno je da to prate novi proračunski izvori, nova proračunska sredstva. Ne smijemo e, jednostavno štedjeti na ulaganju u budućnost, odnosno na ulaganju danas da bismo imali bolju budućnost. Vi ste također spomenuli jamstvo za mlade, a komisija za to apsolutno nije predvidjela u proračunu za 2017. niti jedan jedini euro. Oprostite, gospođo. E, to... Dozvolite, vrlo kratko. Ono što očekujemo je inicijativa da se e, uspostave novi, nova vlastita sredstva, očekujemo konkretan prijedlog i očekujemo pregovore sa svakim nacionalnim parlamentom svake države članice. Hvala lijepa, ispričavam se što sam odužila. Hvala vam kolege, ja se zaista rukovodim fleksibilnošću koju je predsjednik odobrio, ali ipak moram voditi računa o vremenskom rasporedu. Sada dajem riječ na minutu gospodinu Rangelu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Gospodine predsjedniče komisije, uvaženi kolege, gospođo predsjedateljice, čestitam predsjedniku komisije na E, hrabrosti što se dotakao osnovnih tema koje su važne za Europsku uniju. Postavlja se pitanje što sada moramo učiniti. On brine zbog rasta populizma i euroskepticizma, ali ono što imamo prilike vidjeti e, u medijima, u vijestima, ono što imamo prilike čuti e, u kuloarima europskih institucija jest da se postavlja pitanje oduzimanja strukturnih fondova Španjolskoj i Portugalu. Radi se o zaista zemljama koje su počinile i podnijele velike žrtve. Treba li ih sankcionirati na taj način? Ja mislim da ne. Je li komisija promislila o činjenici da je Portugal država koja je zaista e, podnijela velike žrtve, narod je podnio velike žrtve, možda treba kazniti državu Portugal, ali treba li kazniti portugalski narod, portugalska poduzeća. To je nešto što će samo osnažiti populizam i spriječit će dalju europsku integraciju. Hvala. Gospodin Weidenholzer, minutu. to ne smije biti razlog za zluradost. Neki kolege ne mogu uopće prestati sa svojim ispadima zluradosti. Mi nismo ovdje izabrani kako bismo bili destruktivni. Naša zadaća rješavati probleme. E, mi moramo shvatiti teškoće kao i izazove. Europa je uvijek rasla kada je savladavala te teškoće, no ne smijemo rješavati samo očigledne probleme, krizu izbjeglica, nezaposlenost, institucionalnu krizu, već moramo gledati i prema budućnosti i smatram predsjedniče Juncker da je vrlo pozitivno da e, ste digitalnoj budućnosti dali širok prostor jer digitalna budućnost se može riješiti samo na europski način i to je najvažniji projekt, projekt koji osigurava radna mjesta. U paketu zaštite podataka smo vidjeli da mi kao europljani možemo postaviti globalne standarde. Hvala. Thank Hvala gospodin Karas, minutu. Gospođo predsjednice, predsjedniče, e, predsjedniče Juncker, vi ste nas sa vašim opisom e, stanja ispunili ste naše očekivanja jer ste doista naveli sve što je hitno. Naš problem je obhođenje političara sa globalnim izazovima, sa strahovima ljudi i sa zajedničkim odlukama Europske unije neiskrenost iz e, kukavičluga u odnosu na građane, e, to stvara jedno raspoloženje populizma i nacionalizma i gubitka vjerodostojnosti Europske unije. Mi moramo dati e, signal solidarnom djelovanju. Moramo preokrenuti stvari, moramo staviti pritisak e, na zemlje Europske unije, na države članice radi sigurnosti Europske unije za udostračavanje investicijskog plana za digitalno tržište, za raspodjelu izbjeglica, za zaštitu vanjskih granica i zajedničku politiku useljavanja i azila. Gospodin Korbit, minuta, izvolite. Gospođo predsjedateljice, Europa se suočava sa velikim brojem problema, a jedan od tih problema je naravno Brexit. To će zapravo biti e, presedan svih budućih rastajanja i razvoda i bit će katastrofa za obje strane. Goruća pitanja treba riješiti jer je njihov učinak ogroman i svakoga dana, iz dana u dan, otkrivamo neko novo pitanje koje je problematično, koje nikad nije bilo spomenuto tijekom nacionalne kampanje vezano uz Brexit. Vlada Ujedinjene kraljevine još uvijek se nije pozvala na članak 50 i zato što još uvijek nema pojma što želi učiniti sa većinom tih pitanja o kojima govorim. A naravno veliko pitanje jest želi li pokušati osigurati mjesto koje će omogućiti da ostane na jedinstvenom europskom tržištu, ali ako to čini mora naravno prihvatiti sva pravila pravila na jedinstvenom tržištu ili želi u potpunosti otići iz jedinstvenog tržišta i suočiti se s carinskim preprekama. Radi se o vrlo teškom izboru i u kojem god smjeru vlada bude išla, to je nešto što će imati velike implikacije za Ujedinjenu kraljevinu, ali isto tako bit će vrlo jasno da će se ljudi koji su glasali za to da Ujedinjena kraljevina ode iz Europske unije žaliti i reći da to nije ono što su podržali, da to nije ono za što su dali svoj glas na nacionalnoj razini, na europskoj razini trebaju rješenja koja traže kontinuirani rast. Hvala lijepa. Imamo plavi karton od gospodina Šmita. Prihvaćate li? U redu. 30 sekundi, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam e, zapravo zahvalan što je gospodin e, Korbet e, pokazao svoj europski duh i dosljedan je onome što je zapravo govorio niz godina. Ja se slažem s njime da se vodila jedna nečasna kampanja koja jednostavno ne može ispuniti obećanja koje je dala. Ono što moramo učiniti jest osigurati jedinstveni britanski pristup i pritom moramo imati zastupljene i poštovane interese sjeverne Irske, Gibraltara, eh, Londona i moramo raditi s fleksibilnošću koja će omogućiti korištenje pluralizma unutar Europske unije i moramo eh, zaista imati neko zajedničko stajalište koje ćemo pokazati europskim prijateljima. Hvala. Da, slažem se u potpunosti da je ova situacija zapravo urodila nizom problema koji nisu adekvatno analizirani prije nego što se krenulo u kampanju, a sigurno je da oni koji su željeli Ujedinjenu kraljevinu izvući iz Europske unije nikad na te probleme nisu ukazali. Mi međutim moramo iskoristiti ovu groznu situaciju na najbolji mogući način, moramo se osvrnuti na interese različitih dijelova Ujedinjene kraljevine Europe, a kad ljudi zaista vide što za sobom povlači Brexit, e, a to nisu ona obećanja niti ispunjenja obećanja da jednom kad Ujedinjena kraljevina ode iz Europske unije E, da će teći med i mlijeko, mislim da će mnogi reći da žele ponovno razmisliti. Gospođa Šujica, minutu, izvolite. Ponovit ću riječi našega čelnika gospodina Manfreda Webera koji je rekao prestanite s jeftinim populizmom protiv Brisela. Obveza nas političara jest prenositi pozitivne vijesti o Europskoj uniji i to

mi smo možda vodeći akteri u cijeloj ovoj priči, ali nismo nikakvi heroji. Pred nama je teška zadaća. ono što učinimo bit će od ključne važnosti za to hoće li se Europa ponovno roditi, hoće li izaći iz ove krize ili će se raspasti. Mislim da nas je predsjednik Juncker dobro na to podsjetio. Radi se o tome da ne govorimo samo o svakodnevnom političkom radu, radi se o ključnom elementu, radi se o povijesnom trenutku. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče vijeća, ono što nam treba jest zaustaviti širenje tog jaza e, putem Brexita i razvodnjavanje europskih politika, počevši od ekonomske politike. Mislim da je sasvim jasno da bilanca nije početak i kraj svega. Moramo raditi na drugim kapacitetima Europske unije, na poreznim e, pitanjima Europske unije. Moramo se pobrinuti da se zakonodavstvo primjenjuje na pametan i razuman način. Na taj način dobit ćemo na svojoj e, e, vjerodostojnosti. Porezna pravičnost to je prvi korak u borbi protiv porezne utaje javljaju se nove ideje vezane uz socijalnu Europu, e, minimalni europski dohodak također je nešto e, što se može riješiti na čemu možete raditi. Mislim da moramo e, raditi na jačanju dostojanstva europskih građana, a donošenje tog prijedloga bi tome pomoglo. Neka to bude kamen temeljac za europsku politiku budućnosti. Hvala. Gospodin Bulman, izvolite minutu. Predsjedniče komisije, vi ste s pravom rekli da mnogo toga u Europi ne teče onako kako bi trebalo teći i u brojnim područjima nam nedostaje potrebna solidarnost. Čak i ako mi u našem klubu eh, s pravom kažemo da imamo hrabri program eh, i dajemo poticaj za hrabru, iskrenu Europu, znamo da ne možemo sve postići. Mnoge stvari blokiraju se na nacionalnoj razini. Ja ću predložiti e, nešto što je moj klub već prije pet godina rekao a to je da moramo razlikovati da li jedna zemlja se učinkovito bori protiv nezaposlenosti mladi ili zadržava e, veliku upravu. Mora se razlikovati da li e, će e, neka država ulagati u energetsku promjenu ili nešto drugo. Znači da li neka država pomaže da se izbjeglicima osigura novi dom ili da neće ni mrdnuti prstom oko toga. Tu imamo dosta potencijala za kreativnost. Mi Moramo naša financijska pravila promijeniti kako bi komisija mogla inteligentno voditi ovakva, e, ovakva usmjerenja. To je naš predlog. Gospođo Garcia Perez, minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gubitak europskih vrijednosti, e, nacionalni egoizam i pomalo nesiguran put e, naprijed nešto su što više manje ukratko opisuje Europsku uniju u kojoj danas živimo i sve njezine promjene. Međutim, mislim da to pokazuje da moramo zajednički raditi na tome da spasimo europski projekt. Ekonomska kriza, izbjeglice, migracijska kriza. Sve su to problemi koji se mogu riješiti samo zajedničkim rješenjima i mislim da je došlo krajnje vrijeme da Europska komisija na čelu s predsjednikom Junckerom zauzme stav i da pozove na red one koji nisu spremni pružiti svoju potporu i koji zapravo blokiraju europske mjere. Možemo biti kritični, možemo tražiti e, snaženje socijalnog stupa, možemo tražiti pošteniju poreznu politiku i u potpunosti smo e, voljni dati vam podršku kada se radi o sredstvima e, koje se tiču Španjolske i Portugala. Mi smo spremni pristati uz vaše prijedloge. Ne želimo da europski san nestane, ne želimo da ljudi prestanu vjerovati da možemo promijeniti Europu. Hvala lijepa. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Veliki broj kolega se zaista javio. E, oprostite, je li to plavi karton ili se želite spontano javiti za riječ? Ne, spontano javljanje za riječ. Dobro, dodat ćemo vas onda na popis. Sada dajem riječ gospodinu Kjotošu. Minuta, izvolite. I bit ću vrlo stroga kada se radi o vremenskom rasporedu, moram vam to reći. Izvolite, da, vi ste na redu. O, ispričavam se, nisam dobro izgovorila vaše prezime, ali vi ste na redu, imate minutu. Hvala vam. Kako bismo riješili probleme, trebamo poduzeti određene inicijative. Ja imam, gospođo predsjedateljice, dvije ideje. Kao prvo, trebamo razjasniti naše odnose, našu povezanost s Turskom. Radi se o zemlji od ključne važnosti s kojom, prema mojem mišljenju, trebamo razviti danju suradnju. Međutim, ne možemo jednostavno vjerovati da će Turska postati članicom Europske unije kada je puštamo tako da visi u zrakopravnom prostoru i nemamo riješeno to pitanje, samo dajemo ideje o Brexitu i drugim zemljama. Trebamo li zaista dozvoliti da država koja ima tako veliki broj nedemokratskih aspekata postane članicom Europske unije? Prestanimo s time. Druga ideja jest da proračun treba zapravo povećati. U proteklih nekoliko godina on je nažalost smanjen. Moramo se pobrinuti da europsko gospodarstvo postane digitalnim, a za to trebamo imati odgovarajuću inovaciju i odgovarajući plan za zapošljavanje mladih. Vjerujem da to možemo učiniti. Ključno pitanje koje se ovdje postavlja jest želimo li mi to učiniti? Hvala lijepa gospodine Kiotoš, a sada gospodin Lopes Agila. Hvala gospođo predsjedateljice. Predsjedniče Juncker, vi ste i sami rekli da sada nismo u boljoj poziciji nego što smo bili prije godinu dana, ali ipak su stvari krenule u nekom smjeru. Ali bojim se da je Brexit najveći znak e, erozije Europe i da pokazuje kakav je jaz zapravo nastao između onoga što se kaže i onoga što se čini vi kad govorite ovdje u ovome domu e, zvučite sjajno, ali kada treba te stvari pretočiti u praksu izvan ovog doma, onda zastupnicima Europskog parlamenta nedostaju dokazi da to zaista činite. Gospodarski rast je vrlo slab Postoji čitav niz problema sa Junkerovim investicijskim planom, zapošljavanje mladih kaska, nema jasne vizije. Također nedostaje jasna potpora solidarnosti, mjerama solidarnosti. A isto tako tu su i sankcije koje se nameću Portugalu i Španjolskoj. Radi se o dvije zemlje koje su vrlo europske u svojoj naravi, a prijetnja vezana uz zajednički pristup u vrijeme rješavanja migracijske krize nešto je što zaista predstavlja problem. Situacija koja se događa u Mađarskoj također. Ne radi se zapravo o tome da mi nemamo dovoljan broj ideja, radi se jednostavno o tome da ih ne e, provodimo u praksi. Ispričavam se, imamo jedan tehnički problem sa satom, nastojat ću pažljivo pratiti vrijeme i nikoga ne zakinuti. Gospođo Ford, gospodine Juncker, vi ste spomenuli strašno ubojstvo Araka i Josefa. Zločin iz mržnje je strašan. Šest ljudi je uhićeno zbog tog ubojstva, ali gospodine Juncker, vi niste spomenuli stotine i stotine lokalnih stanovnika iz eh, Essexa koji su ujedinjeno osudili taj zločin. Većina britanskih građana želi mirne pregovore vezano uz budući odnos s Europskom unijom postoje duboko ukorijenjene trgovinske veze između Ujedinjene kraljevine i ostatka Europe. Ako smo prisiljeni istrgnuti Ujedinjenu kraljevinu iz okrilja jedinstvenog tržišta bez jasnoga plana, ekonomske posljedice osjećat će se diljem Europe. Pregovarači s obje strane e, kanala moraju e, dobro odraditi ovaj posao. I gospođo Georgijeva, Mislim da biste bili sjajni Ujedinjenim narodima. Hvala. Hvala. Minuta gospodin Maštuka. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedateljice. Mi vidimo ovdje određenu dozu samokritičnosti, ali i nedostatak pravih mjera da se suočemo s krizom, odnosno krizama plural, jer imamo nekoliko istovremenih kriza. Ovo pokazuje i nedjelotvorno rješenje za krizu migracija, situacija u kojoj većina građana u Ujedinjenoj Kraljevini ne vidi budućnost u Europskoj uniji, pa i problemi između sjevera i juga. Niti jedna od tih kriza ne treba biti fatalna, e, no trebamo razumjeti prirodu grešaka i uzroka tih kriza. Mi moramo reći Bobu Bob e, reći da, je to, da su to uzrokovale konkretne osobe, konkretni ljudi i trebamo ih imenovati i reći koje je napravio te greške predsjednik komisije trebao bi razmisliti može li e, izvesti Europsku uniju iz krize ili dati ostavku. Hvala. Gospodine predsjedniče, e, stanje Unije je analogno, korporativno, prije dvije godine ja sam glasovala za vas jer ste vi obećali kao glavni prioritet reformu e, prava vlasništva, intelektualnog vlasništva koja će mobilizirati europski digitalni i koji će sve učiniti jasnim i jasnim za razumjeti, a sada radite suprotno, gotovo da se ne bavite nacionalnim razlikama u pravu intelektualnog vlasništva i govorite nam da se <clears throat> izdavači trebaju biti plaćeni za linkove na svoj članak. Ne i ne. Sve što činite bit će steže, otežat će europskim visokotehnološkim tvrtkama da se natječu i to će e, dovesti do manje linkova na europske objave i manje medijske raznolikosti. E, taj je prijedlog već Europski parlament više puta odbio. Hvala. Jedna minuta, gospodine još. Zahvaljujem. Predsjednik Juncker nije jednostavno ponovio, odnosno nije učinio ništa drugo doli ponovio e, one nejasne sadržaje i stajališta. Kako je moguće primjerice da mi ponovno ujedinimo Cipar kada Turska uopće ne priznaje Republiku Cipar, a Unija to dopušta. Kako možemo riješiti e, pitanja koja muče Europsku uniju kada brojni naši građani su duboko nesretni? Kako nam je moguće uopće uvesti europski standard života i europski standard općenito? ako postoji velik broj muslimana sada u Grčkoj koji pokušavaju nametnuti šerijatski zakon u cijeloj Europi kako se možemo e, baviti nezaposlenošću mladim, kako učiniti sve to kada predsjednik Juncker poziva kvalificirane mlade ljude da dođu iz trećih zemalja. On nije ništa učinio za jačanje Frontexa, nije ništa učinio za te probleme i mi nemamo nikakvih rješenja koje bi osigurao Frontex kada je riječ o nezakonitim migrantima i moramo osigurati da Frontex se zapravo bavi interesima ljudi u Europi, a da ne slijedi samo ono što kaže europsko vodstvo. Hvala. Time je završeno postupak spontanog javljanja za riječ za komisiju. Predsjednik komisije Juncker, izvolite. Predsjedniče, poštovane dame i gospodo, zahvaljujem srčno na ovoj raspravi zahvaljujem i na onome što je pozitivno rečeno o komisiji, a nisam prečuo ni ono negativno. Naravno, ne mogu ulaziti u sve iz e, vremenskih razloga, no zahvaljujem na e, velikom podršci koju imamo u velikom broju klubova ovog doma. Možda samo nešto o Turskoj jer to u mom govoru nije, nisam mogao obraditi. Mi se kao i prije sa Turskom nalazimo u, u intenzivnim e, pregovorima što se tiče pitanja vize. Tu želim naglasiti da eh, liberalizacija viza može postojati samo ako Turska ispuni sve uvjete, eh, pri čemu vas pozivam da u nekim točkama budete strpljivi jer je teško riješiti pitanje Turske i no uvjeren sam da će se to dogoditi u predviđenom vremenu e, bi trebalo biti moguće to učiniti, no e, određene reforme neće biti moguće e, znači do određenog datuma možda i neće biti moguće ozbiljno se pozabaviti pitanjem liberalizacije viznog režima. Raduje me što gotovo svi ovdje su za jačanje socijalnih prava u Europskoj uniji. Vi znate da postupak konzultacije e, među e, poslodavcima, zaposlenicima je trenutno u tijeku. Mi ćemo te konzultacije provesti i e, izložit ćemo naše prijedloge. Ja sam osim toga zahvalan na upućivanje na nužnost e, udostručivanja sredstava u Europskom e, ulagačkom fondu, investicijskom fondu. E, vidim da to ima široku podršku, što mi je drago i to trebamo učiniti. A isto se odnosi i na sve što je vezano uz digitalnu agendu. Tu doista isto moramo raditi rame uz rame E, još jednom zahvaljujem na pozivu. Dolazimo do završnog kruga. Počet ćemo prvo sa neovisnim e, zastupnicima, gospodin Carijanopoulos. Rekli ste da situacija Unije se pogošala, gospodine predsjedniče Juncker vidimo više siromaštva, više izbjegavanja poreza od strane velikih društava, e, poljoprivrednike koji odlaze u stečaj. U Grčkoj su stvari naravno još i gore, no ljudi su ugroženi. Žrtve e, neobustanog kapitalizma. Postoje tu mladi ljudi koji postaju žrtvama situacije u Grčkoj sve više onih koji su žrtve velikih društava koji E, traže samo ostvarenje dobiti. Vidimo da gospodin Cipras se prodaje velikim društvima. On ljudima ne daje ono što im treba, a sada imamo i prijetnju koju je nametnuo Brexit. Europska unija neće se poboljšati, kapitalizam će samo pogoršati stvari. Ono što trebamo je srušiti stari sustav. za, NF, gospodin De ova Europska komisija nije na razini zadatka koji treba ispunjavati e, izlaže građane teroru, islama e, i tisuća izbjeglica, neonacisti u Ukrajini, e, diktatura u Iranu, palestinske vlasti pa i sultan Ankare u Europi milijuni e, ljudi e, su žrtve nezaposlenosti, a od nas se očekuje da plaćamo cijenu toga. To nije dovoljno dobro za europske građane. Ja ponavljam, gospodin Juncker mora odstupiti ako to ne učini, mora učiniti barem sljedeće. Nema e, liberalizacije e, riznog režima za Tursku, Ukrajinu i druge takve države. E, sadašnje migrante treba poslati nazad i nacionalna nadležnost za granice treba biti vraćena i trebamo se boriti protiv islamizacije Europske unije. Gospodin Farage ima riječ. Pa stalno su mi rekli u debati o Brexitu da nećemo imati europsku vojsku, neovisnu vojnu silu Europske unije, a imamo to. Evo, i još najzanimljiviji komentar nije bio Junkerov komentar, e, već komentar gospodina Verhofstata koji je rekao odlazi Amerikom, mi to možemo odraditi sami. Vi te dvije strukture ne možete voditi paralelno, a da se jedna ne natječe protiv druge. Čim imate neovisnu vojnu silu, argument je snažniji da ju i koristite. Ja se sjećam, gospodine Verhofstatu, u vrijeme Libije vi ste tražili da se Europska unija vojno uključi, a za projekt koji kaže da je sve tu radi o miru, o pomirenju, mislim da predlažete nešto što je jako opasno i ako to e, stavite na referendum u Europskoj uniji, pitam se da li bi ljudi to podržali, ja ne vjerujem da bi za zelena gospođa Hans, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja želim nadopuniti nešto o Turskoj. Ja svakodnevno razgovaram sa kolegama iz Turske, ali iz i Ukrajine također. Jedno je tu jako važno. Moramo prepoznati da demokratski razvoj ne može biti postignut izvana u zemljama kao što su te. No, naša obveza prema demokratima u tim zemljama, u njihovoj borbi za pravnu državu i demokraciju, mi ih trebamo u tome podržati i u Ukrajini i u Turskoj. Mi tu obvezu ne smijemo napustiti. Gospodine Faraž, vi od nas prozivate kao nacionaliste, ja moram reći, ja sam kao prvo bila vrlo tužna oko odlake da e, Britanci napuste Europsku uniju. Vi ste upravo oni koji Britanci, Britance uvjeravate e, da izazovi sutrašnjice, da ti izazovi e, se mogu, odgovor na njih se može dati putom u prošlost. Ja ću vam reći taj put u prošlost nikada nije dobro prošao, a budućnost u Europskoj uniji, budućnost na ovom kontinentu e, tu budućnost će dobiti onaj koji se usudi e, ići u tu budućnost jer bolja budućnost na ovom kontinentu je upravo započela time da smo se zajednički usudili nešto učiniti. Ja sam osobno tužna da to moram kao Njemica reći britanskom nacionalistu. Das Wort hat jetzt für die GUE. Riječ za GUE ima gospođa Cimer. Dvije napomene. Ja ne vjerujem da građani i građanke će biti sigurniji ako e, se e, e, samo zato što su u Europi. Mi imamo zajednički e, obrambeni fond i tako dalje i boje se, građani se boje da li će nas to uvesti u neke vojne konflikte. Osim toga govorili ste o zaštiti privatne sfere. Koju stavište vi imate u odnosu na najavu generalnog tuži, glavnog tužitelja da će se uvesti mjere koje narušavaju e, te osobne privatnosti. E, gospodin Ferhovšt za liberale. E, vrlo ukratko, gospodine predsjedniče, Rebeka Hams je šokirana riječima koje je iskoristio gospodin Faraž. Ja nisam šokiran. Gospodin Faraž je kao alkoholičar koji se žali da je neko drugi e, pije i da je pijan u pubu. Evo, to je dobar primjer koji on može razumjeti, ja mislim, gospodin Faraš. To je njegov problem. I to je smiješno. No to je smiješno s jedne strane, no s druge strane nije smiješno jer realnost je takva da za nacionaliste i populiste nije riječ tu o Brexitu. Ne radi se tu o interesu britanskih građana, a sigurno ne i britanske industrije. Radi se tu o uništavanju Europe, uništavanju Europske unije i njezine agende. Iz tog razloga on nastavlja sjediti ovdje u ovom domu i potpuno je smiješno naravno da nas napadaju i da želimo europsku obranu kada američki predsjednik sam kaže da trebamo preuzeti odgovornost na našem vlastitom kontinentu i da ne može uvijek američka vojska odrađivati takve poslove. No naravno razumijem ako kritizirate operacije u Libiji jer ste vi očito dobar prijatelj svih autokrata u svijetu, uključujući gospodina Putina i druge. Ja. Herr Verhofstadt, der Herr Carver wollte Ihnen noch eine Frage stellen. Gospodin Kavo ima pitanje, Kava ima pitanje za gospodina Verhofstadta. gospodin Kara, želim vam postaviti pitanje, prihvaćate li? Izvolite. Hvala. Gospodine Verhofstadt, Zar vi niste zabrinuti ako pozivate na bližu vojnu suradnju u Europskoj uniji na naš E, tradicionalne države e, članice Republika Irska, Švedska, Austrija, što, što to znači za neutralnost tih država? Hvala. Ja u tome ne vidim nikakvu proturječje između eh, eh, NATO-a eh, i, obrane tih država. Ja to vidim samo kao europski stup NATO-a koji je potreban kako bi se ponovno vratila kontrola nad našim vlastitim susjedstvom. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ich Dragi kolege, molim vas da sjednete na svoje mjesta. Oni od vas koji su još na hodnicima i vode na hodnicima neke rasprave, molim vas da doista izađete onda skroz van ili da sjednete na svoje mjesta. Bitte sehr, für die ECR fraktion hat jetzt das ima sad e, riječ. Zahvaljujem. E, lijepo je e, govoriti nakon Guy Verhofstadta, budući da smo mi preuzeli njegovu, njegov klub na europskim izborima, očito ja nemam šanse, ali Gi, e, e, ako nastavite ignorirati zabrinutosti građana, ako se nastavite fokusirati na integraciju Europske unije, a ne na stvaranje radnih mjesta, ako nastavite sa svim tim, vi ćete otirati e, birače u ruke onih koje vi nazivate populisti. Da, Ujedinjena kraljevina će napustiti Europsku uniju, ali ne znači to da dobit ni za koga od nas. Mi trebamo jedno i drugoga kako bi prosperirali. Trebamo i jedni i drugi politike e, da bismo osigurali sigurnost, radna mjesta, prilike za građane u svim zemljama koji su ovdje danas zastupljeni. No, bojim se da ovo danas nije bilo e, stanje Unije, nego ona stara mantra stanje reunije. Za socijaldemokrate, gospodin Pitela. Zahvaljujem. Ja sam izuzetno iznenađen kada čujem e, gospodu Faraža i Lepena koji kažu e, pa učinimo Brexit stvarnošću. Oni su ti koji su bili uvjereni i vrlo su snažno pozivali na Brexit, Frexit i tako dalje, a sada očito ne mogu rješavati stvari i pokušavaju e, sklopiti tu pogodbu. A vi ste zapravo svojim lažima naveli ljude u Europi na krivi trag, naveli ste ih na odluku koja će štetiti i njima i Europskoj uniji. Drugo, siromaštvo, redistribucija dohotka, nejednako, socijalni dumping, rast, održivi rast, sve su to e, naši prioriteti. Zahvaljujem predsjedniče što kažete da su to i prioriteti Europske komisije. Govorili ste o e, uniji kapitalnih tržišta CMU. Mi sada imamo tržišnu uniju, bankovnu uniju koju tek treba dovršiti, a CMU je nešto na čemu tek trebamo raditi kako bismo imali i političku uniju u Europi. I to je naš glavni izazov. Ljudi kažu da ja sanjam, ali mi e, trebamo sanjati ako želimo stvari poboljšati. I moramo imati snagu koja dolazi iz jedinstva, jedinstva između Europske komisije i Europskog parlamenta. Kao što je Jacques Delors rekao, ruku pod ruku mi možemo pobijediti ako idemo dalje zajedno. Hvala. Za eh, gospodin Weber. Gospodine predsjedniče, predsjedniče vijeća, predsjedniče komisije, meni se svidio ovaj ozbiljni ton današnjih rasprava jer ljudi očekuju odgovore od nas. Ono što možemo utvrditi je da Jean-Claude Juncker sa njegovim programom e, u komisiju e, uz, uz podršku ovog doma može započeti s tim radom jer e, mislim da je on u stanju to ostvariti. To je najvažnija točka nakon tri sata ove rasprave Druga točka, kao i prije, jest e, da će i države članice se sada pokrenuti, jer rasprava između sjevera i juga, istoka i zapada, kod e, migracija i tako dalje, e, nemojte, e, ponekad e, se to, to zvuči kao raspravi iz vrtića, a ne kao ozbiljna politika. I mislim da vijeće mora izići sa zajedničkim odgovorima za sve ove zadaće našeg vremena. Osim toga, kolegice i kolege, što se tiče e, rasprava sa populistima i ekstremistima s desna, tu bih želio prvo reći da kod Brexita ne, nemojte mi zamjeriti, ali ja sam politički pri onima koji kažu da je djelovanje toga u Europi da e, kod tih anketa koje se neutralno provode e, u, brojnim državama Europske unije imamo toliko e, podršku Europsku uniji kao već dugo, što već dugo nismo imali, možda iz, od 1970-ih, barem kod mene u Austriji tako jer ljudi uviđaju u cijeloj Europi uviđaju da nema Berlin problem, nema Pariz problem, nema Rim problem. Ljudi vide da London ima veliki problem i ako e, mi živimo u e, takvom vremenu, a čak i ti protagonisti izlaska i zagovornici e, u E, izlaska su zapravo tonu. faraž se povlači, e, ispostavlja se da su stvari koje je govorio laž, to su realnosti. Mi trebamo pristupiti e, pozitivno Brexit, Brexitu, jer ako Brexit, mi europljani, ne samo Britanci, već i mi trebamo reći Brexit je Brexit, a za za, to je realnost za, e, za Veliku Britaniju i Farage mora s, tome, s time živjeti i objasniti to svoje djeci jer njegovoj državi neće biti lako. E, mi smo mi želimo podržati tu Europu i e, Brexit samo pokazuje da je to za Europu ispravno. Herr Weber, der Coburn E, zastupnik Oborn ima pitanje za vas. E, molim vas da ga prihvatite, Coburn. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine Weber, ne znam ste li posjetili nedavno Pariz. Ja nisam e, dugo bio tamo, ali kada sam e, šetao pariškim ulicama da bi prešao na drugi vlak, bio sam šokirao, šokiran koliko ljudi spava na ulicama. Ako vi ne mislite da je to problem, onda ne znam što jest problem. A kad je a mladi ljudi u Britaniji po, podupiru Brexit u Francuskoj i u drugim zemljama, isto tako sve veći broj ljudi podržava e, Brexit. Slažete li se sa mnom? Gospodine Weber, <laughs> zapravo iskreno rečeno nije vrijedno uopće davati populistima uvijek ponovo iznova priliku da postavljaju ovakva pitanja, to je gubitak vremena. E, no, mislim da ovaj doprinos e, pokazuje vrlo jasno kako populisti i ekstremisti rade. Oni iskrivljuju istinu, oni simpliciraju, pojednostavljuju i žive u jednom svijetu e, kompleksnosti i mi moramo samo ići dalje svojim putem. Hvala. Gospodine Weber nitko u ovom domu nema obvezu prihvatiti to pitanje. Vi ste mogli reći ne, ja ne želim odgovoriti na pitanje. Ali vidite, pitanje se postavlja, a, a očito je odgovor takav da nije poželjan i o tome moramo razmišljati. Zahvaljujem, rasprava je za.